colleague. Let's start our meeting. First, uh, let's Molim vas da započnemo, da usvojimo prvo dnevni red koji se ovime smatra odobrenim. Možemo preći odmah na drugu točku dnevnog reda, a to je razgovor e, sa Daniel Nui, e, koja je predsjednica nadzornog odbora Europske središnje banke. Želim pozdraviti Daniel i i čestitati joj na značajnom radu obavljenom na opsežnoj ocjeni i također na preuzimanju predsjedavanja nad nadzornim odborom Europske središnje banke i tijekom saslušanja imat ćemo prilike raspraviti rezultatima opsežne ocjene, ali također Imat ćemo prilike čuti od vas koji će biti sljedeći koraci u uspostavljanju jedinstvenog nadzornog mehanizma i također smo danas zaprimili i četvrto tromjesečno izvješće o provedbi jedinstvenog nadzornog mehanizma koje je prosljeđeno članovima Ekona i sutra Europska središnja banka preuzima nadzorne dužnosti, što je povijesni datum i važan datum također za ovaj odbor, jer je on značajno pridonio osnivanju jedinstvenog nadzornog sustava banaka. Predajem odmah riječ Daniel Nui i nakon toga ćemo imati e, raspravu sa pitanjima i odgovorima u trajanju od po pet minuta. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Doista mi je drago što sam e, ovdje danas doslovce na dana kada Europska središnja banka preuzima također svoju nadzornu ulogu odluke Europskog parlamenta i vijeća prije godinu dana omogućile su banci da pojača svoj pripremni rad na jedinstvenom nadzornom mehanizmu i sve će se to pokazati i dati rezultate sutra. Zbog toga je jedino prigledno da izvijestim vas, predstavnike europskih državljana, o napretku koji smo ostvarili sada. U protekloj godini susreli smo se možda sa najviše izazova u povijesti Europske središnje banke i jedan od najvažnijih razloga zašto smo sada spremni preuzeti nadzor je uspješni dovršetak opsežne ocjene Riječ je bila o provjeri zdravlja, da se tako izrazim, bankovnog sustava, što također pokazuje i nadzornicima i revizorima da smo ozbiljno pristupili tom postupku. Opsedna ocena nam je pružila također značajne informacije koje ćemo koristiti da bismo primijenili učinkoviti nadzor u nadolazećim godinama. Osim toga, i objavili smo mnoge informacije u javnosti. Ovaj stupanj transparentnosti je važan za jačanje povjerenja ulagača u europski bankovni sustav. Istovremeno sa opsežnom ocjenom također smo proveli pripremne mjere za jedinstveni nadzorni mehanizam i to je prikazano u tromjesečnim izvješćima koje smo vama podnosili od prošlog studenoga i četvrto i posljednje tromjesečno izvješće vam je stavljeno na raspolaganje danas. Ukupno gledano, ova tromjesečna izvješća pokazuju da je Europska središnja banka uspostavila potreban operativni kapacitet za obavljanje nadzora i doista mi je drago što vam danas mogu potvrditi da smo spremni preuzeti odgovornost za jedinstveni nadzor banaka u eurozoni. Na tome također treba zahvaliti parlamentu. Vi ste kao su zakonodavci odigrali ključnu ulogu u razvoju jednog ambicioznog bankovnog sustava i bankovne unije koja čini sigurniji bankovni sustav i također osigurava da sustav banaka još jednom može učinkovito financirati gospodarstvo i time stvoriti rast koji je potreban kako bismo smanjili neprihvatljivo visoku razinu nezaposlenosti. Dopustite mi sada da razmotrim detaljne rezultate opsežne ocjene koju smo objavili prošlog tjedna, a onda ću vam pružiti pregled najnovijih elemenata u pripremnom radu za jedinstveni nadzorni mehanizam. Objavljivanje rezultata opsežne ocjene 26. listopada je jedan od kamelja temeljaca u uspostavljanju novog nadzornog režima u eurozoni. Institucije koje će biti pod nadzorom Europske središnje banke su dobile uvid u to kako će se provoditi nadzor, odnosno neovisno, strogo i dosljedno i time će se osigurati visoki nadzorni standardi u čitavom mehanizmu. Ovaj postupak nam je omogućio da stvorimo čvrste i e, uvjerljive temelje za buduću suradnju sa nacionalnim nadzornim i nadležnim tijelima, što je ključni element za učinkoviti nadzor jedinstvenog nadzornog mehanizma. Također, rad na opsežnoj ocjeni unutar Europske središnje banke je unaprijedio suradnju između organizacijskih jedinica koje su zadužene za nadzor i time je potaknuo također i timski rad i timski duh među svima uključenima. Da sagledamo sada rezultate i nalaze opsežne ocjene. Imam dvojaku poruku. Prvo, procjena je osvarala svoje ciljeve, a drugo, e, nedostaci u kapitalu treba, e, su nešto što treba brzo riješiti. Obuhvaćeno je opsežnoj ocjeni 130 bankovnih grupacija koje imaju imovinu u vrijednosti od 22 bilijuna eura, što predstavlja 80% ukupne bankine imovine u eurozoni i pod nadzorom Središnje banke više od 6000 stručnjaka iz nacionalnih tijela i također iz trećih strana je sudjelovalo u opsežnoj ocjeni. Dakle, ovaj je postupak značajno pojačao transparentnost kada je riječ o kvaliteti imovine banaka. Također, provedena je provjera 800 konkretnih portfelja i također analizirano je 119 tisuća imatelja kredita. Također, e, ovaj postupak je omogućio veću usporedivost između banaka e, preko granica zahvaljujući jedinstvenoj primjeni detaljne metodologije što uključuje, što uključuje također i uskađenu definiciju e, izlaganja koje ne daje rezultate. Procjena kvalitete imovine je imala ukupan učinak od 47,5 milijardi eura na banke koje su, na imovinu banaka koje su sudjelovale u ovoj vježbi od 31.12.2013. E, Ove prilagodbe su posebice proizišle iz obračunate te imovine, što znači ukupno 136 milijardi eura e, e, nerentabilnih izlaganja je bilo identificirano. E, kada smo kombinirali e, e, pregled vrijednosti, odnosno kvalitete imovine sa negativnim scenarijom stres testa, onda je rezultat e, pokazao da je došlo do teoretskog manjenja kapitala od 263 e, milijarde eura u razdoblju od tri godine. Ova sveobuhvatna ocjena je prepoznala također nedostatak od 24,6 milijardi eura u 25 banaka, međutim 12, 12 e, banaka je već pokrilo te nedostatke, a preostale banke i moraju podnijeti svoje planove do 10. 11. što znači Znači dva tjedna nakon otkrivanja ovog nedostatka i imaju šest mjeseci vremena da bi doradile svoje planove ako bi se e, to ako bi se to u odnosu na e, nulto stanje u ovom trenutku, a za devet mjeseci ako se to odražava na stres test. E, Nedostaci u kapitalu se trebaju pokriti iz privatnih e, izvora, a jedino u slučajevima kada to nije moguće, onda će se postaviti pitanje e, backstopova, odnosno zaštite sigurnosne mreže iz javnih izvora. Također primijenit će se ovdje propisi o državnoj pomoći, što znači da će trebati raspodijeliti teret između dionika i mlađih kreditora. Dakle, sigurna sam da će banke moći ipak nadoknaditi svoje nedostatke internim mjerama i također obraćanjem financijskom tržištu i sveobuhvatna ocjena će također pridonijeti popravljanju bilanci banaka i također promaknuti povratak povjerenja u europski bankovni sustav. Također na taj način e, smo uspjeli E, uvjeriti javnost da e, banke ipak očekuju poboljšanje u svojim kapitalnim položajima i također frontloading mjera za jačanje kapitala je pridonio e, povećanje kapitala u iznosu od 200 milijardi eura od lipnja 2013. godine. Sada da se osvrnem na ostale pripreme. Usporedo sa e, opsežnom ocjenom, Europska središnja banka je dovršila pripremne mjere e, za e, pravne i operativne infrastrukture jedinstvenog nadzornog mehanizma. Također usvojili smo ključne zakonodavne akte koji će E, regulirati operaciju unutar ssm što znači odluku o odvajanju između monetarne politike i e, obavljanja nadzora unutar sba a i također uredbu o nadzornim troškovima. Nadalje, početkom 2000 2015. godine ćemo usvojiti uredbu o izvještavanju o nadzoru, e, o čemu smo pokrenuli također javno savjetovanje 23. listopada. U rujnu također smo objavili vodič za nadzor banaka kako bismo sa e, javnosti podijelili također ključne elemente i e, osnove nadzornog modela SSM-a. Također osmislili smo model SSM-a koji se temelji na najboljim nadzornim praksama koje su dostupne u zemljama članicama i nastojimo uskladiti nacionalne pristupe i osigurati visoku razinu dosljednosti. Također ništa ne odražava bolje ovaj multinacionalni napor od inovativne strukture i također operativnih načela zajedničkog nadzornog e, nadzorne skupine koja se sastoji od osoblja ESB-a i također nadzornih e, tijela unutar zemalja članica što odražava također duh SSM-a. Dakle, kako bismo se suočili sa ovim opsežnim radom, e, za sada smo zaposlili i mobilizirali 900 članova osoblja um, unutar e, naših odjela za nadzor i također u popratnim uslugama diljem sba. a oni će se nama pridružiti za nekoliko tjedana, još nisu svi ovdje. Naši e, također su zaprimili 21 tisuću molbi za mjesta, radna mjesta u, nadzoru banaka i također 3 tisuće molbi za radna mjesta u popratnim e, službama. Kao što sam e, spomenula, neki od e, ovih novih zaposlenika će stupiti na dužnost te kasnije i sada tek dovršavamo potrebne radnje za zapošljavanje tih osoba što će biti dovršeno do kraja studenoga. 2013. godine kada smo smislili opsežnu e, procjenu i počeli također uspostavljati i strukturu nadzora, zapravo nismo bili sigurni da ćemo ostvariti svoje ciljeve. Zbog toga i u ime nadzornog odbora želim se zahvaliti stotinama članova osoblja, profesionalcima i rukovoditeljima u Europskoj središnjoj banci i također u nacionalnim tijelima koji su radili doista bez prestanka mjesecima kako bi omogućili da se nadzor pokrene prema zadanim rokovima. Mi smo spremni sada preuzeti svoje zadaće i kao što ispravno očekujete od nas, eh, naravno ova zadaća će biti teška i također na neki način invazivna, ali mi ćemo postupati ravno i biti odgovorni i neovisni. Također trebam vas podsjetiti da naš mandat za nadzor također predviđa čvrstu odgovornost kao što je i odraženo u uredbi i također u međuinstitucionalnom sporazumu sa parlamentom i u memorandumu o razumijevanju sa vijećem. Ovaj okvir je možda jedan od najopsežnijih koji postoji za jednu neovisnu središnju banku koja je odgovorna također na, za nadzor i mislim da smo mi e, zadržali i duh i slovo ovog e, okvirnog sporazuma. U zaključku dozvolite mi da ponovim dje, e, konačne poruke. Dakle, napredak prema uspostavljanju bankovne unije je doista brz i tek e, nešto više od dvije godine nakon što je Europsko vijeće odlučilo pokrenuti bankovnu uniju, Europska središnja banka je spremna preuzeti nadzor banaka i također značajno napreduje pripremni rad za jedinstveni mehanizam sanacije. To bi trebalo također pridonijeti integraciji europskih financijskih tržišta. I, međutim, to je moja druga poruka, ne trebamo spavati na lovorikama. Kao prvo trebamo dovršiti dokapitalizaciju onih banaka gdje je u opsežnoj procjeni utvrđeno da postoje nedostaci. Također zemlje članice trebaju i održati sve obećanje da će uspostaviti također i kapacitete e, kreditiranja za jedinstveni fond za sanaciju. No, e, e, Također trebamo u bankovnoj uniji osigurati i e, jedinstveno ravnopravno tržište za sve financijske institucije unutar Europske unije, što znači usklađenu regulativu zahvaljujući i jedinstvenom pravilniku Europskog bankovnog tijela. Osim toga, u tom smislu oslanjamo se na Europsko bankovno tijelo, komisiju i naravno na vas, zakonodavce i smatramo da ćete odigrati svoju konstruktivnu ulogu u stvaranju jedinstvenog financijskog tržišta u Europskoj uniji. Hvala na pozornosti i radujem se vašim pitanjima. Hvala. Prelazimo sada na klubove zastupnika. E, prvi ima riječ Pedro Zalba u ime europskih pučana. Hvala. Hvala što ste došli danas ovamo, gospođo. Imamo e, čitav niz pitanja koje se zimaju nas kao i građane, a odnose se na kreditne ustanove. U Španjolskoj se jako zanimaju također za utjecaje banaka kako na građane, tako i na mala i srednja poduzeća. Europski e, sustav e, banaka i nadzorni sustav stupit će na snagu sutra. Hoće li to biti pozitivno za Španjolsku, čije su banke imale dobre rezultate u testovima otpornosti? Drugo, kada razmišljamo o zahtjevima za potpunu primjenu ono, testova otpornosti, Rezultati tih testova otpornosti ukazali su na e, čitav niz razlika, odnosno jeste li to uočili od banke do banke. Hvala za ovo pitanje. Ja mislim da je transparentnost dobra i da će rezultati e, pomoći ulagačima i da će e, banke lakše u njih e, investirati. Sada kada znamo kako izgledaju E, računi banaka. Vjerojatno će ulagači e, ulagati u banke, a onda će to pomoći malim i srednjim poduzećima koji su do sada imali više problema kada su tražili kredite. Dakle, to je preduvjet za dobro funkcioniranje gospodarstva. Mm, međutim, naravno u financiranju ekonomije sudjeluju različiti dionici. To financiranje ekonomije mora se poboljšati. Moramo omogućiti da toga stalno dolazi i drugi dionici će u tome morati sudjelovati. Što se pak tiče razlike rezultata, svobuhvatnih analiza za različite zemlje. Htio bih reći da ovdje nismo radili na osnovu država, već smo se temeljili na analizi banaka. Neke banke imaju nedostatke koje moraju mm, mm, nadomjestiti u mm, nekim državama situacija je složenija, pa to čini situaciju banaka u tim zemljama složenijima. E, to znači da banke i države imaju određene veze, ali to nije bio ključ naših testiranja koji se nazivao na analizi banaka i morali smo vidjeti što napraviti za slučaj da dođe do neke promjene, e, odnosno pogošanja situacije. Sada za SID e, E, riječ ima Renato Soru. E, Italija je jedna od zemalja koja zaista sudjeluje u testovima otpornosti, a njezina banka Monte dei Paschi di Siena je banka čiji se kapital srozao gotovo 40% svog kapitala je nakon jednog priopćenja iskupljeno. Prema tome, talijanski građani moraju zaista shvatiti u čemu se sastoji testovi otpornosti i zaista moraju vjerovati o tome da su oni učinkoviti i nepristrani te da mogu jasno ukazati na sustav eh, na stanje bankarskog sustava i na situaciju pojedinih banaka. Iz tog razloga htio bih čuti odgovor na sljedeće pitanje kako to da te analize, ti testovi otpornosti nisu osim mogućnosti eh, posuđivanja novca eh, realnoj ekonomiji uzeli u obzir neke druge faktore rizika. Na primjer, rizici vezani za kamate za vrlo dugoročne obveznice primjer ili pak za različite e, derivate. I sama banka Monte dei Paschi di Siena nije propala zbog toga što je posuđivala novac poduzećima, već na relativno opasan način na koje je koristila svoje rezerve. Evo, e, ako se pozabavimo situacijom imovine tih banaka, e, pri 2013. godine 5 milijardi eura je e, bilo izvojeno u vidu državne pomoći našim bankama, dok je u Njemačkoj e, taj iznos bio 240 milijardi. Dakle, toliko puta više. kako sve to utječe na stabilnost bankarskog sustava i banaka koje su njihov dio. Hvala lijepa. Ponavljam, ja i dalje mislim da se ovdje više radi o pojedinim bankama nego li o državama. No, odgovorit ću na vaše pitanje. Govorili ste o banci Monte dei Paschi di Siena. Ono što je rekao guverner talijanske banke i situacija, vezano situaciju prošlog tjedna, on je rekao e, da e, mnogi ljudi koji znaju puno toga u toj banci znaju da se njome u prošlosti loše upravljalo. Ono što vam ja mogu reći jest da su testovi koje smo mi proveli bili pravični. korili smo vrlo transparentnu metodologiju, govorili smo o i objavili o tome kako imamo metodu proučavanja imovine kao i kakvu metodu koristimo za testove otpornosti. Treba uvijek uzimati u obzir i posljedice kada se provode takve analize. Što se tiče analiza rizika, e, proučili smo rizike vezane za kreditiranje i one vezane za trgovanje i za trading. E, mi smo uzimali u obzir i manje vidljive rizike tradinga mi smo to napravili i sa e, određenim e, e, marginama pogreške. Međutim, kada se analiziraju rizici otpornosti, ne mogu se nikada uzeti u obzir baš svi rizici. Uvijek se pita i što slijedi e, kasnije. To je onaj drugi stup zahtjeva za sve banke. Vi ste govorili o rizicima vezanim za kamate. To je nešto što je tradicionalni dio e, nadzora. Ove godine taj će nadzorni postupak koristiti E, rezultate cjelovite analize, dakle ne samo neke kvantitativne rezultate, već sve ono što e, ulazi u tu cjelovitu analizu. I na kraju time će se morati baviti i nacionalna tijela, jer mi ćemo sutra tek preuzeti našu ulogu E, pravog nadzornog tijela. Prema tome, mi smo se sada bavili pripremama, a e, taj e, nadzor su vršile kolege iz nacionalnih tijela. U svakom slučaju to je nešto što se uzima za ozbiljno, ali čime se mi nismo do sada mogli posebno baviti. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, i preuzimanja e, rizika e, može se koristiti zapravo dvije vrste račun, e, računovodstva. Ako imate dakle vrlo slabu aktivu, E, vi morate u ovim testovima prema statičkim računima, dakle statičkoj bilanci, koristiti uvijek jedno te istu slabu aktivu, dok smo se mi koristili dinamičnom aktivom. E, hvala lijepa. E, sada u ime ECR-a Stanley ocok. Hvala. Planovi se odnose i na činjenicu da se predviđa period analize koji će se odnositi na sve banke i na sve rizike. Dakle, i one banke koje nemaju visoku količinu kapitala. U pojedinim slučajevima e, možda nisu sve akcije korištene i e, možete li nam reći što će se koristiti za vrijeme dodatnih analiza Isto tako, možete li nam reći ne postoji li rizik u tome što se pravi razlika između investicijskih banaka i e, drugih e, banaka, komercijalnih banaka, nije li to nešto što će stvoriti poteškoće za mala i srednja poduzeća? Osobno mislim da nije pretjerano ograničavati e, nezavisne banke. E, što se tiče tih kapitalnih planova, to je nešto što bi se trebalo koristiti e, kako bi se e, ispravili nedostaci. Mi ćemo praviti dodatne analize, specifične i kolektivne odredbe. Sve to rezultat procesa analize imovine. E, mi ćemo sa svim e, revizorima u bankama razgovarati i pregledat ćemo sve njihov, svu njihovu aktiv, aktivu e, i dio toga ulazi u računovodstvena pravila i na primjer vezano je za bonitete Europska bankovna agencija analizira situaciju na, na osnovu određenih pravila koje ćemo uzeti i mi u obzir. Što se tiče politika i procesa u određenim bankama i njihovoj mogućnosti da e, se nešto napravi kvalitetno u kratkom roku, e, to je također važan aspekt. Koristit ćemo sve te elemente što se tiče razdvajanja aktivnosti i strukturnih reformi banaka. Znate kakav je stav Europske središnje banke po tom pitanju? Podržavamo prijedloge komisije e, koje e, malo nijansiramo. Ono što ste vi spomenuli, a to su djelatnosti vezanih za tržište i za podržavanje gospodarstva. To je nešto što se treba održati i to je nešto što treba ulaziti u e, maloprodajni dio e, aktivnosti banaka. Tako to stoji u francuskim i e, njemačkim zakonima primjerice. To je možda najvažnije i e, dalje moramo štititi stvaranje tržišta. I tu bi trebalo imati jedinstvena pravila u Europi jer različiti nacionalni zakoni ne stvaraju iste uvjete za sve e, aktere. Sada Mihael Teurer. Govorili ste o tome da se e, ne radi o zemljama e, kod kojih je vršen stres test, nego za pojedinačne banke. Istovremeno su stres testovi pokazali da postoje neke zemlje, imaju veći broj banaka koje trebaju još obaviti neke zadeće, moraju povisiti kapital, moraju se konsolidirati. E, neki promatrači kažu da taj proces konsolidiranja banaka e, da će e, to utjecati na davanje kredita zajmova za mala i srednja poduzeća. Dijelite li vi ovu brigu ili E, imate nekih ideja o tome kako se možemo suprotstaviti tom negativnom trendu. Dakle, da e, se i dalje daju dovoljno e, zajmova malim i srednjim poduzećima. I drugo pitanje. Sistemski rizik. Da li je to igralo ulogu u stres testovima? je li rizik za neke financijske institucije bio veći? E, kako stoji sa second round effects u financijskom sektoru koji može dovesti do reakcije u financijskom sektoru? excuse me, uh, if we consider the content Eh, uzmemo li u obzir eh, situacije pojedinih država kada su se radile cjelovite analize, naravno problemi su veći tamo gdje situacija, ekonomska situacija u pojedinoj državi nije dobra ili nije bila dobra. Naravno, svi ti eh, rezultati također ovise i u kojoj fazi oporavka je pojedina zemlja, tako to stoji s njihovim bankama. Ali e, lijepo je vidjeti da grčke banke koriste dinamične bilance e, koji su dio planova što ih je odobrila Europska komisija. Eto vidimo da tu gotovo i nema nedostataka. Ovdje smo dakle na početku provedbe planova na Cipru primjerice e, postoji možda više potrebe za mehanizmima zaštite u slučaju problema. Dakle, e, to je možda neki glavni ele, element prilikom analize država, ali možda zato što sam ja iz e, nadležnog odbora više volim analizu od banke do banke. Što se tiče dodatnih kredita za mala i srednja poduzeća, vjerujem da je cjelovita analiza zaista nešto što je bilo potrebno kako bi banke radile svoj posao i mogle surađivati sa e, malim i srednjim poduzećima. Evo, to je sada napravljeno. Što se još drugo poduzelo? Sve ono što je napravljeno i prije cjelovitih analiza, dakle, kad se vidjelo sve što je preostalo e, iz faze krize, pročišćene su bilance i Banke su sada spremne odgovoriti na potražnju gospodarstva za slučaj da gospodarstvenici e, to zatraže i naravno za slučaj da poduzetnici budu htjeli ulagati. U osnovi e, moram reći, to je moja glavna analiza, mi smo odradili naš dio posla, ali postoje drugi koji moraju se pobrinuti da na osnovu tih rezultata mogu, može se e, obnoviti i e, pokrenuti gospodarstvo. Što se tiče sistemskih rizika, e, analiza koju smo mi napravili vrlo je sveobuhvatna i banke koje smo mi analizirali su, bilo ih je 130, to su najveće sistemske banke u eurozoni. Dakle, ne mislim da tu ne postoji, da tu postoji kakva kontradiktornost između financijske stabilnosti pokrivanja sistemskih rizika i makrobonitetne analize koju predstavlja dakle ta cjelovita analiza. Sve to zapravo se e, svodi na e, isti tip analize. Hvala Marija Matijas e, u ime e, u ime GUE. Još jednom e, se vraćam na pitanje nacionalne prirode. Oprostite što to činim. Ali testovi otpornosti načinjeni su i u Portugalskoj banci koja nije prošla na testu. Rečeno je da njima ne treba ništa, niti dodatno kapitalno, niti bilo kakve izmjene. Međutim, problem je su situacija u kojoj su ti testovi otpornosti napravljeni. Zanima me što vi o tome mislite. Imam još jedno pitanje za jednu drugu portugalsku banku. E, već pretpostavljam e, kako će se pitanje postaviti i tu bi nam nadzor trebao reći kakva rješenja treba usvojiti kada neka banka više ne e, funkcionira dobro. I sad se na kraju banke dijeli na dobre i loše. A sve što nije bilo u redu ostavljeno je to kao lošoj banci. Što bi o tome mislite u um, pravilima e, Europske zajednice? ima puno pravila, ali nisam uspjela ništa što kaže da se treba ponašati na ovakav način u tim situacijama. Ne znam što vi mislite, e, kakve rješenja možete e, reći za ovo dati za ovo. E, oprosti što govorim samo o Portugalu, ali to može biti korisno za sve. Da, pitanje koje vi postavljate jako su nacionalne prirode, to je točno. Mi nismo nadzorna tijela tih banaka u trenutku kada do problema dođe. A e, rješavanje e, i sanacija je nešto što se radi u okviru portugalskih zakona. Za sve to bit će potrebno više mjeseci i e, bit će dakle još nekoliko mjeseci pred nama dok ne počnemo primjenjivati jedinstveni mehanizam sanacije. Teško mi je više komentirati onome što se dogodilo u Portugalu, radilo se u skladu s e, europskim pravilima o državnim potporama koji su trenutno e, na snazi. Ne mogu više reći od toga. Banko du Špiricu Santu je posebnoj situaciji. E, bilo ga je teško procijeniti. Ne mogu vam o tome reći više. A što se tiče preostalih banaka u cjelovitoj analizi, E, pa te portugalske banke bile su baš u situaciji kao i sve druge banke i za slučaj da se uvide neke manjkavosti, to treba nadoknaditi, nadomjestiti, treba se ubrizgati novi kapital e, možda privatnih investitora, ako ne e, trebamo tu pozvati državne zaštitne mehanizme što nas e, opet vodi do pravila e, kojima se rukovode države potpore. E, cjelokupni sustav inače će zaživjeti u potpunosti tek 2016. godine. A sad Sven Gingold u ime zelenih. Dobrodošli k nama, gospođo Nui. rasprava o tome da Europska središnja banka preuzme nadzor e, suočila se s mnogim kontroverzama. E, zajedno s vijećem smo o tome raspravljali i zbog pravne situacije i ugovora. Ali smo predviđali e, princip podjele između fiskalne politike i monetarne politike. Odredbe kažu jako jasno da se to može, mora učiniti što je više moguće Imamo li primjera e, da je e, upravno vijeće donijelo odluke e, u skladu sa nadzornim organom. Možete li nam daći točne primjere toga? Kakova su iz tu iskustva? Ugovor zabranjuje da se E, pregledavaju bilo kakve e, područja e, povezana sa osiguranjem. Kako nadzirete osiguranje bankarskih konglomerata? Kako to odvajate? Što se tiče podjele, načela podjela, sada u potpunosti primjenjujemo to načelo. Tu je odluku donijelo upravno vijeće, pristup informacijama, um, suradnja ili pomanjkanje suradnje um, sa Europskom središnjom bankom i tako dalje. Što se tiče nekih um, dužnosti nadzornog odbora, vodila se rasprava na početku sveobuhvatne analize. To je bio pripremni rad E, da li je to pripremi rad ili već nadzorne odluke. E, nekoliko pravnika su to detaljno pregledali, analizirali, pogledali su tekst. Mm, mm, e, tu su mišljenja bila podijeljena. Jednako podijeljena između onih su mislili da je to pripremni rad, drugi su mislili da je, mm, a drugi su mislili da je to već analiza. I na kraju je odlučeno da sveobuhvatna analiza je pripremni rad i kao rezultat je e, upravni odbor odlučio u e, normalnom postupku o tome. U stvari ono što je bila metodologija. Ona se uklapa vrlo dobro u ovu razliku, ovo razlikovanje. Bilo je očito da na kraju ovog posla odluke o, e, o rezultatima e, sveobuhvatne analize e, moraju ući u postupak bez priziva, bez da li se dobro osjećate s tim intervencijama e, članova upravnog e, odbora? Da li su se one previše miješali u posao nadzornog e, tijela? Nemam tu nikakvih posebnih problema. Što se tiče konglomerata, surađujemo E, sa našim kolegama u Europi. To je uska suradnja. Sada e, surađujemo i sa nacionalnim vlastima. E, situacija prije 2010. ja sam bila bankarski nadzornik. Tu radili smo s bankama koje imaju jake osigurateljske aktivnosti E, tu smo također vršili nadzornu e, djelatnost. E, kasnije smo spojili nadzor banaka sa nadzorom osiguravateljskih poslova. Nismo promijenili prirodu naših odnosa. Želimo usko surađivati. To je bio dio našeg prvog sastanka. Bila sam u Frankfurtu da e, počnemo rad sa nacionalnim nadzornicima. I to se dobro odvija. FDD e, Marko Zanni. Hvala. Ja se želim vratiti na pitanje koje je postavio kolega Soru, odnosno riječ je o metodologiji koja se koristi za provedbu ove analize, zato jer ja smatram da je analiza SBA zapravo tražila iglu plastu stijena, i je zapravo trnu oku koja, koju predstavljaju bilance europskih banaka. Mene zanima Dakle, ako koristite RVA kao mjerilo, ne smatrate li da je to možda metodologija koja vas je skrenula s puta? Odnosno, mi smo razmotrili jedan rizik koji jest prisutan u bilancama, to je kreditni rizik, ali zaboravili smo na bombu na kojoj sjede ne samo europske banke, nego banke u cijelom svijetu, a to su derivati. Derivati jesu sredstva koja je teško procijeniti zato jer su to toliko netransparentni ugovori da ih je teško razumjeti, čak ne razumiju ni oni koji su izradili te ugovore, no zapravo prava analiza rizika europskih banaka se treba povoditi prema ovim instrumentima. I zanima me, smatrate li rizičnijom e, jednu banku poput e, Intesa San Paolo koja u svojoj imovini, u svojoj bilanci ima uglavnom e, kredite poduzećima ili banku poput Deutsche banke koja u svojoj bilanci ima derivate u vrijednosti od milijardi eura, a također plasmani u derivatima se procjenjuju na 75 tisuća milijardi eura. To je procjena, nemoguće je znati koji je, pravi plasman, koja je prava izloženost. Znači, što smatrate da je rizičnije? Osim toga, kada je riječ o državnoj e, intervenciji koja je ostvarena tijekom e, krize, recimo Njemačka kako bi pomagla njemačkim bankama u krizi je izdvojila 80 milijardi eura u razdoblju od 2008. do 2012. zato jer su banke plasirale derivate dok je s druge strane talijanska država dokapitalizirala svoje banke u visini od tek nekoliko milijardi eura, odnosno u značajno manjoj mjeri. To je zapravo pokazatelj stvarnog problema koji predstavljaju derivati, a ne krediti poduzećima. Osim toga, Želim vas pitati nešto u vezu i s porukom koju ESB šalje ovom analizom, odnosno želi li ESB s jedne strane provoditi dalje TLTR ovo ili nabavu ABS-ova kako bi navela privatne banke da i dalje kreditiraju mala i srednja poduzeća i zatim ovim e, stres testovima daje s druge strane suprotnu poruku, odnosno e, opterećuju upravo one banke koje su kreditirale malo gospodarstvo. Evo, htio sam vaš komentar o toj nedosljednosti. E, mislim da risk weighted e, metodologija, dakle ponderiranja rizika osigurava da se validacija modela radi na dosljedan način. E, tim se problemima nismo mogli e, pozabaviti u tako kratkom roku, ali to je jedan od prioriteta za 2015. Mm, moramo to ponovno ocijeniti, to ocijeniti modele banaka koji se e, kako bi imali dobre analize bazirane na ponderiranju rizika. Ne vjerujem da su e, derivativi e, riskantniji nego tradicionalne operacije. Naravno da su banke pretrpjele velike gubitke na tom području ali su i druge banke imale e, gubitke jer su loše ocjenjivale rizik e, kredita, na primjer. Tradicionalni rizici ili e, rizici derivativa se moraju dobro izmjeriti i to je ono što nastojimo ocijeniti u sveobuhvatnoj analizi i drugdje E, to je bilo e, to je bio najnetransparentniji tržišni rizik, e, takozvani level 3 risk u, u trgovačkim knjigama. Jer ne, zato nema neke jasne tržišne cijene. Mislim da sada možemo s pouzdanjem gledati u budućnost. Ako zabranimo takozvani proprietary trading mm, u nekoj budućoj direktivi o strukturnim mjerama, to neće biti problem. Mi ćemo primijeniti ono što e, će se odrediti e, propisima Naravno, granica je ne da, da ne dozvolimo korporacijama da same diktiraju tržištem. To, da one odlučuju sve što će se događati na tržištu derivativa. To je granica. Moramo osigurati da imamo dovoljno kontrole toga što se događa na tržištu. Hvala. Gospodin Bernard Mono ima riječ. Dobar dan. U vašoj karijeri vi upravo predstavljate osobu koja se bavi e, bankovnom uredbom. Već 15 godina radite na tim pitanjima, ali niste e, predvidjeli da će 2008. godine doći do krize bankarskog sustava. Iako e, smo vidjeli da ima puno problema s privatnim bankama, ali mislim da ipak testovi otpornosti na privatnim bankama nisu u redu jer se oni baziraju na nedinamičnim analizama. Postoje četiri različita scenarija koje se predviđaju. Naime, a te scenarije idu od različitih vrsta kriza koje se e, zapravo dijele e, rizici na četiri kategorije kao da ti rizici ne mogu biti međusobno kombinirani. Zato želim pitati nisu li vaši sistemski scenariji zaista previše optimistični zato što sada vidimo da se sva četiri kategorije rizika e, pojavljuju i jačaju u posljednje vrijeme. Neće li dakle to dovesti do lančane reakcije? i e, što rade, sa, što je sa štedionicama e, u kojima stavljaju novac pošteni radnici. Drugim riječima, bojim se gospođo da će vaš sustav nadzora dovesti upravo do pada i propasti najstarije banke na svijetu, Ante de Paske di Siena, koja je zapravo štedionica, koja će se jednostavno žrtovati. Što se tiče udjela kapitala u bankama, jednostavno te banke koje bi trebale raditi ono što im je prvi zadatak, a to je da posuđuju poduzećima, to ne čine, već se iskuviću obave spekulacijama. Što se tiče scenarija o kojima vi govorite i govorite o tome da će doći do možda kombinacije različitih rizika s jedne strane da će se povećati dakle e, raspon, da će se povećati rizik da će krediti biti više rizični, naročito onim zemljama u kojima sve reforme još nisu prevedene i isto tako u situacijama kada se e, ne radi ništa kako bi se e, sanirale bilance određenih banaka kao što sam već ranije rekla, ne radi se o scenarijima koji e, se upravo usmjeravaju na sistemski rizik. Jednostavno radilo se o najvjerojatnijim tipovima rizika koji će e, rezultirati e, naj, situacijama u europskim bankama. Međutim, nisam i ja ta koja je te scenarije izmislila, već europski e, sustav banaka koji se bavi upravo tim pitanjima. Oni su razradili testove e, otpornosti, a mm, Europska e, središnja banka i nadzorni odbor je jednostavno jedan od članova njihovog odbora koji nemaju pravo glasa. Ja sam dakle te testove otpornosti jednostavno preuzela. Banka o kojoj ste vi pona osob govorili je banka za koju sam uvjerena da će njezini dioničari izdvojiti sredstva kako bi ta banka mogla nastaviti svoju klasičnu ulogu gdje dakle pomaže e, gospodarstvu. Ono što se prošlog tjedna dogodilo u Italiji gdje se, koji se odnosi na prethodnu aktivu te banke, e, i to je upravo rezultat onoga o čemu ste vi govorili. Loše korištenje derivata i loše gospodarenje tom bankom. To je uzrokovalo probleme te banke. Ta se banka dakle mora vratiti klasičnim e, E, klasičnom djelovanju banaka, a to je da financira mala i srednja poduzeća i druga poduzeća i tu će ponovno postati profitabilna. A sada gospodin Brian Hayes u ime Europske puške stranke. Hvala predsjedniče i pozdravljam gospođu Noji u našem odboru. U prvom redu da pitam, e, ona kaže da banke koje su e, imale deficite E, to je, e, na to je ukazano 9. E, studenog. Što će donijeti jedinstveni mehanizam? Kakve promjene ljudi žele znati? Što će se dogoditi u transparentnosti? Koje te komentare napraviti drugo? E, dva domaća e, unutarnja pitanja. Irska je imala više stres testova u bankarskoj industriji nego i jedna druga zemlja. Mm. Jedna od banaka, e, Perns TSB, imala je, imala je pomanjkanje kapital, kapitala u prvih šest mjeseci ove godine ali kod drugih banaka, da li je vaša uloga da radite s bankama e, kako biste e, e, razriješili probleme nekih hipoteka u bilancama? Da li razgovarate sa ESB-om kako bi banke razriješile svoje teškoće u srednjem roku? kakve se rasprave vode između vašeg odbora i e, Europske središnje banke. I na kraju, e, vi ste nedavno intervenirali u, e, u korist irskih središnjih banaka u smislu minimalnih depozita koji su potrebni za stambenu izgradnju ne bismo li sada morali e, usvojiti fleksibilni pristup e, jer će e, recimo ljudi koji kupuju kuću ili stan po prvi puta imati velike teškoće. Kapitalni planovi banaka će se morati pokazati do 10. studenog E, ako nema dovoljno kapitala, to znači da očekujemo kapital e, da bude, e, da pokriva velik dio tog manjka. To nije samo pitanje kapitala, vlastitog kapitala. To mora biti jednostavno rješenje. To ne smijemo imati zamršena rješenja. E, to mora biti u skladu s profitabilnošću banaka. E, na primjer, kupovanje umjesto um, e, rezervi koje nisu profitabilne. Međutim, s tim na umu mi sada čekamo da vidimo što će banke pokazati i napraviti, što će one prezentirati. E, očekujemo rješenja koje će banke e, učiniti e, sigurnijima, zdravijima i profitabilnijima. Što se tiče kontakata sa Europskom središnjom bankom, uvjerena sam da ćemo doći do rješenja da sadašnja uprava nastoji naći adekvatna rješenja. Što se tiče situacije hipoteka, e, postavljeno je pitanje da li podržavam e, mjere koje je poduzela Irska središnja banka koja je tražila određenu razinu e, zajma prema vrijednosti hipoteke Mm, e, rekla sam da, da to podržavam. Ja sam odrasla u zemlji gdje je to bilo normalno e, za hipoteke. Mm, manje je bolno, ja mislim, za zajmoprimca da ne može odmah kupiti nekretninu, neku nek e, stan ili kuću, nego da je kupi, a onda da ne bude u stanju otplatiti e, e, zajam, kredit koji je uzeo za tu kupovinu. E, ako mi smo e, gledali, e, vidimo u Americi kako su ljudi osiromašili zbog ovak uzimanja zajmova koje osi nisu mogli priuštiti i to ih je dovelo u Ako tako postupate onda ćete stvoriti velike probleme za ljude koji ne mogu otplaćivati kredit Jakob e, Vajseker ima riječ. Hvala lijepa, madam Nui. Upravo ste završili jedan ogroman posao, međutim, nakon e, ove faze morate ući malo dublje u nešto. Da li smo time e, napravili ono što smo željeli? Ovaj odbor je napravio jednu tabelu gledajući rezultate nakon e, krize, uključujući financijski sektor. E, usporedili smo SAD sa Europskom unijom. Prije krije, e, krize to je bilo 120% od bruto nacionalno domaćeg proizvoda a u, u Americi je to bilo 40 do 50 e, posto e, bruto nacionalnog dohotka. E, ovaj zbroj koji je zaista impresivan i koji se neće promijeniti do kapitalizacijom koja će se dogoditi nakon ovoga što ste vi napravili sada, pitam se zašto ovi stres testovi su e, završili e, uspješno bez e, nekakvih zastoja u, u, okolišu koji u drugim područjima nije bio tako uspješan. Prvo pitanje, scenarij deflacije. MMF stavlja vjerojatnost tog scenarija u eurozoni oko 30%. E, to bi zahtijevalo da se e, pogleda održivost bilanci. E, kakav će biti pristup Europske središnje banke na tom području? Drugo, već je to spomenuto na neki način, napad na preveliko pouzdavanje u e, ocjenu, e, u model ocjene rizika. Ako se pouzdajete na, tim, na te modele možete se zabuniti. U vašem izvješću 730 e, banaka su pogrešili u svojim kriterijima poluge u mojoj zemlji, na primjer, što ćete napraviti da bi se e, riješio problem e, rizika modela? A i treće, kao što je već rečeno, to je rekao kolega Toara, e, imamo ključni problem kako se e, pozabaviti sa a, fire sale scenarijem vjerodostojan stres test u budućnosti ne može e, izbjeći e, uzimanja u obzir, uzimanje u obzir taj fire sale test. Kako je vaše mišljenje? Hvala. <coughs> Nepovoljan scenarij je zapravo se nastojao pozabaviti najrelevantnijim prijetnjama stabilnosti bankarskog sektora u trenutku kada je on razrađen, što znači krajem prošle godine, početkom ove godine. U ovom trenutku nije se razmatralo scenarije deflacije kao potpuno uvjerljive ili moguće. Međutim, ovakav scenarij odražava pojavu negativnih učinaka na stope inflacije i zbog toga za određeni broj zemalja u takvom scenariju e, ta stopa pada ispod nule. Dakle, takav E, negativan scenarij zapravo ne produljava deflacijski scenarij, ali podrazumijeva e, negativne pritiske na stope inflacije u većini zemalja. Dakle, to nije deflacijski scenarij, ali ima određene karakteristike takvog scenarija. Kada je riječ o, rizikom e, ponderiranoj imovini, Početkom 2015. ćemo sigurno ponovno razmotriti model svih banaka koji se time koriste u eurozoni, tako da se uvjerimo da imamo strogo ponderiranu imovinu i da se evaluacija dosljedno provodi. Za sada Međutim, imamo ovaj čvrst temelj procjene kvalitete imovine. Procijenili smo brojne zemoprimce i također smo na taj način procijenili kvalitetu i e, s time povezane imovine učinili smo sve što je u našoj moći, možda čak i više nego što se moglo očekivati ovom procjenom. Kada je riječ o prisilnoj rasprodaji imovine, moguće da je to razdoblje prošlo. Imali smo takvu rasprodaju imovine prije krize, ali za sada ono što nije prodano će se teško moći prodati. A imamo dobre pričuve za sada do dospjeća. Hvala lijepa. Molim kolege da poštuju zadano vrijeme za riječ. Teško je imati tri pitanja u dvije minute i tri odgovora isto tako dvije minute, ali nema svorima riječ. Hvala. Gospođo, želim vam čestitati na poslu koju ste napravili. Ja vas neću pitati ništa o rezultatima tog rada, već općenito o cjelokupnoj strukturi nadra banaka u slijedu onoga što je postavio kolega Gigol. O tome je prvi govorio parlament, Europski parlament prije drugih i zato je e, europsko e, nadzorno tijelo stvoreno. Vijeće se nije zapravo htjela s time u potpunosti složiti da ono bude napravljeno na sasvim neovisan način, već je htjelo da se to uklopi u Europsku središnju banku. Prema tome sve je to složena arhitektura, jer što se tiče vijeća koji se bavi sistemskim rizikom, vi zapravo nemate što reći jer europsko e, nadzorno tijelo koje vi vodite, nacionalna tijela u tome sudjeluju kao i EBA. Neće li zapravo sve to biti niz preklapanja, uključujući i onih iz e, država? Nije li pak zapravo preskupo uopće zapošljavati ljude s obzirom na to kolike su razine plaća u samim bankama. I isto tako ne bi li moglo doći ne toliko do sukoba interesa, već do sukoba sa e, Europskom centralnom bankom i nadležnostima. Hvala na pitanju. Što se tiče europskog e, sustava, sustava za procjenu rizika banaka. Nije da baš ništa ne možemo reći o tome što oni rade. Mi smo jednostavno možda malo pasivni članovi tog vijeća, ali ipak članovi jesmo. Što se tiče podjele uloga između EB i SSM-a, e, vrlo je jasno jasno koje su razlike i to je vrlo korisno. EBA se usmjerava na tehničke standarde, na jedinstveni pravilnik, a mi u potpunosti primjenjujemo single rule book u okviru postupka jedinstvenog nadzornog mehanizma. Mi vrlo dobro dakle surađujemo e, s e, Europskom bankovnim tijelom. E, što se tiče pitanja tko radi u Europskoj središnjoj banci u nadzoru banaka, e, za jako važne banke kao što su Deutsche Bank ili Santander, one, mi zapošljamo po čak devetoro ljudi koji se bave tim bankama. Što se tiče drugih banaka, e, to ne radimo samo mi, već i također i nacionalna tijela. vrlo dobro međusobno surađujemo, to je u interesu svih nas. Na taj način imamo zapravo najbolju moguću ekspertizu s jedne strane nacionalnih stručnjaka, a koja nam dolazi u e, naše tijelo, a s druge strane E, i imamo e, ljude iz e, samih nadzornih tijela koji također imaju bogato iskustvo. Tako da je mislim isto tako jasno i da naše plaće nisu iste kao one plaće bankara. Jasno je da naše plaće ne mogu onako biti visoke kao što su plaće bankara, jer smo mi u eh, eh, e, dužnosnici. Postoji niz osoba koji dolaze iz eh, privatnih struktura i koji su sada zadovoljni prihvatili manje plaće jer su došli od nas raditi u jednom povijesnom trenutku stvaranja nadzornog mehanizma. Možda neće kod nas ostati do kraja karijere, ali za sada su tu. Sada kolega Fernandez Ibarez iz Socijalista i Demokrata. Hvala. Dobrodošla. E, imam dva pitanja. Prvo se odnosi na testove otpornosti, o čemu se govorilo prošlog tjedna. Kao što je rekao kolega Jakob, zapravo činjenica da ne postoji deflacija možda nije toliko čvrsta. Dakle, mene zanima hoće li nadzorni odbor organizirati povremeno i u budućnosti takve stres testove, testove otpornosti sa realističnim scenarijima. Zatim u svojoj uvodnoj izjavi, a također u izjavama za TISA koje ste dali u proteklim tjednama, saznali smo da će postojati jedan e, mehanizam koji će omogućiti auperizaciju, odnosno stvaranje jednog jedinstvenog tržišta i doista europskih banaka, ali to će također podrazumijevati i kraj modela filijala, odnosno bankovnih podružnica. U nekim državama su one imale vrlo pozitivnu ulogu i također su na neki način ublažile krizu. Dakle, jedan takav, jedno takvo tržište treba stvoriti, no ako ne bude postojao odgovarajući fond za sanaciju i ako ne bude postojao jedan fond za osiguranje štednih pologa, onda kako ćemo moći sačuvati sve ono što je ostvareno zahvaljujući izgrađama eura? Da, hvala. Nismo imali takav test otpornosti na scenarije deflacije. Želim naglasiti također da postoji čitav niz mogućih e, prijetnji europskim e, bankama e, zbog čega se tražila dokapitalizacija, međutim to se neće ostvariti zahvaljujući tim mjerama. Zato bismo trebali imati holistički pregled situacije. Kada je riječ o stres testovima, nadzorna tijela se time koriste kao instrumentom i mi ćemo to provoditi najmanje jednom godišnje, ali to ne znači da će doći do ovako opsežnog postupka kao što je bio slučaj sa procjenom e, kvalitete imovine. Još uvijek trebamo odlučiti što ćemo poduzeti u vezi sa budućim testovima otpornosti. Mi sada zapravo e, ispitujemo također i naše kapacitete i iznijećemo u tom smislu prijedloge nadzornom odboru. Je li mm, problem provedba direktive o jedinstvenom e, mehanizmu sanacije i fondu za sanaciju? Pa bilo bi lijepo da smo to imali istovremeno, ali to nije veliki problem, smatram. Očekujemo da će banke se moći dokapitalizirati putem tržišta, privatnim kanalima i to je također jedan oblik poticaja jer inače će vijeće i ECOFIN morati osigurati javna sredstva kao zaštitnu mrežu, no to će podrazumijevati i veliku cijenu toga. U direktivi o obnovi i to je već spomenuto zato jer postoji i predustrožna dekapitalizacija za koju su kriteriji toliko strogi ili i toliko detaljni koje treba zadovoljiti, tako da ne smatram da će ikad doći do toga. Dakle, ako ne budemo imali predostrožnu dekapitalizaciju, onda će banke se morati obratiti tijelu za sanaciju, a to će E, postojati 2015. godine, dakle imat ćemo nacionalno u 2015. godine, a onda ćemo imati europsko tijelo. No, ja sam e, sigurna da će banke naći rješenja privatnim e, sredstvima kako bi pokrila, pokrile svoje nedostatke. Hvala sljedećim riječima Georges Kricos iz Europskih pučana. Hvala. Imam pitanje o nedavnom razvoju bankarstva u sjeni. Brojni analitičari su došli do zaključka da što se više nastoji regulirati ili pretjerano regulirati sektor bankarstva, tim se više razvija bankarstvo u sjeni, što znači da imamo razne e, korporacije i također e, sve takva tijela koja napreduju na štetu tradicionalnog sektora bankarstva. Dakle, e, to je prijetnja po mišljenju analitičara i o tome želim čuti vaše mišljenje. Mi na neki način nastojimo smanjiti sistemske rizike, ali posljedica tih naših e, odluka je da nastaju novi sistemski rizici. Kako odgovarate na to pitanje? Da, naravno. Što je sroža regulativa bankovnog sustava? Naravno da time postaje privlačnije bankarstvo sjeni. Zato podržavamo mjere koje predlaže Europska komisija i koje predviđaju praćenje kretanja rizika u bankarstvu u Sijeni i naravno to je i za nas eh, izvor zabrinutosti i time se bavi također i odbor za financijsku stabilnost i mislim da moramo pratiti izbliza ovo pitanje razvoja bankarstva u Sijeni. Postoje neki koraci koje možemo poduzeti kao što je objasnio odbor iz Bazela, a to je neki oblik neizravnog nadzora bankarstvo sjedni putem nadzora banaka, recimo za hedge fondove. Dakle, tamo gdje se te tvrtke iz bankarstva sjeni koriste bankovnim sektorom ili također financijskim uslugama, dakle neizravno strogim praćenjem ponašanja banaka prema ovim entitetima u sjeni možemo zadržati taj rizik pod kontrolom i to je ono što se čini u slučaju LTCM i također što je poduzeto od 2007. 2008. na početku krize. Možda zato što smo bili strogi u neizravnom e, nadzoru, zapravo za sada nije došlo do problema. Hvala. Kosta Smedrides iz SID-a. Hvala. Gospođo Ono i drago mi je što vas ponovno imam e, tri vrlo kratka komentara. E, prvo, vas molim da pojasnite svoj komentar o bankovnom sustavu na Cipru. Nadovezujem se na kolegu Fernandeza i to s pitanjem. U jednom intervjuu koji je objavljen jučer, postavljeno vam je pitanje o kosturima u bankovnim bilancama i vaš je odgovor vrlo, bio vrlo jasan. Takvih nema. No, istovremeno, neke banke koje su položile test imaju e, neretabilne zajmove u mjeri od 40%. Što je onda tu pogrešno? Ako nije riječ o testu, možda je zapravo riječ o načinu na koji se obračunavaju ovi neprihodujući plasmani. I osim toga, recimo, ako ja e, podinem zajem ovdje u Briselu za istu stvar, e, imat ću kamate od 2%, a ako odražim isti kredit na Cipru, onda će mi naplatiti tri puta više što je to pogrešno? Je li to nacionalni element, je li to pitanje banke, je li to pitanje e, regulatorne arbitraže ili nečeg drugog? Evo, to je sve. Hvala. E, Cyprus, in fact, e, indeed, stress test... Da, Stres testovi su započeli na temelju situacije koja je postojala krajem 2013. godine i to je zapravo bila velika izloženost opterećenjima. Kada radimo testove otpornosti, brojni akteri nam kažu to je bila moja najgora godina, to nije bila baš najbolja godina i to doista jest istina za Cipar. No, ipak uz to Ciparske banke su imale neke nedostatke koje je trebalo pokriti i koji se pokrivaju izdavanjem e, vlasničkog kapitala i to je mjera koja ponovno uspostavlja povjerenje jer je dobra vježba sudjelovati u ovom eh, testu otpornosti koji je bio strog i koji je primijenio strogu metodologiju na banke. Kada je riječ o kosurima, o bilancama, dakle to je pitanje i postoji nešto što je bilo skriveno od procjene kvalitete imovine. Mi nismo ispitali sve rizike u bankama, to je točno, ali ispitali smo kreditne rizike, ispitali smo tržišne rizike za e, manje transparentne ugovore i manje transparentnu imovinu koja se procjenjuje pomoću modela Mislim da smo tu doista postupili vrlo strogo i rigorozno i smatram da je rezultat vrlo prihvatljiv. No, neke rizike nije, moglo, nije bilo moguće procijeniti, recimo pravne rizike ili rizike pasive za određene banke. Mi nismo procijenili te rizike i nismo dakle u mogućnosti to učiniti. Kada je riječ e, o neprihodujućim plasmanima u nekim zemljama, u nekim e, bankama, recimo u zemljama gdje je postojala teška gospodarska situacija, istina je, postoji i visoki udio neprihodujućih plasmana i banke kako bi pokrile to trebaju imati visoke pričuve, dakle specifične ili opće to nisu kosturi u bilancama, zato jer je to poznato i pokriveno je na način na koji to treba učiniti u toku procjene kvalitete imovine. No, e, bez obzira na to kako bi banke bile dugoročno održive, one moraju ponovno e, ostvariti profitabilnost i to je izazov kojim predstoji u nadolazećim mjesecima i godinama. Postoje, međutim, velike razlike istina između kamata za kredite u, u različitim zemljama područja nadzornog mehanizma i to je posljedica sadašnje krize i monetarne politike koju provodi Europska središnja banka i također to je posljedica i opsežne procjene koja je e, dala tržištu veliki, veliku količinu informacija i to treba pročešati kako bismo približili ove različite kamatne stope. Naravno, treba nastaviti provoditi potrebne reforme i treba pratiti uspješnost planova i programa koji su dogovoreni. Ja e, ne mogu obvezati nadzorno tijelo da učini ono što se obvezalo učiniti, ali želim naglasiti da ja nisam jedini akter u cijeloj ovoj priči. Hvala se, ima riječ Eva Paunova. Gospođo E, bankovni sustav u mojoj zemlji Bugarskoj je relativno dobro izdržao financijsku krizu i smatra se općenito da je dobro e, bio e, kapitaliziran sve do dok je Korp banka pokrenula najgoru financijsku krizu nakon kraja 90. godina. Ja ću ukratko izložiti situaciju tako da time pojasnim svoja pitanja, ali e, Upravni odbor Bugarske središnje banke je tu banku odlučio staviti u postupak stečaja i obustaviti također svoje otplaćivanje svih obveza što uključuje i pristup e, osiguranoj štednji. Zbog toga je pokrenut postupak zbog nepridržavanja ugovora na teret Bugarske. Nedavno, prije deset dana, Bugarska središnja banka je objavila rezultate međunarodne revizije koja je provedena u posljednja tri mjeseca u kojoj je utvrđeno da banka treba otpisati uh, nešto više od 2 milijarde eura od imovine od 3 1,4 milijarde, e, čime je samo jedna manja, jedan manji dio zajmova zapravo popraćen kolateralima. Dakle, kao posljedica toga došlo je do konsenzusa među političkim vođama i stručnjacima u srpnju da se započne postupak ulaska u SSM. Bugarska središnja banka je u e, srpnju objavila da je se obratila nadzornom odboru SBA sa e, prijedlogom e, potrebnih postupovnih koraka. Međutim, vlasti su ostale E, se nisu oglasile po ostvarenju ovog cilja. Prema trećem e, kvartalnom izvješću vidimo da se organiziraju bilateralni sastanci sa bankama koje su izrazile interes za pristupanje SSM-u i s tim e, u vezi vas želim pitati je li je SB svjesna situacija u Bugarskoj i pratili razvoj situacije i je li došlo do bilateralnih sastanka u kojoj su fazi razgovori od eh, budući da mm, takva uska suradnja eh, zahtjeva također i eh, zakonodavne izmjene i da je li e SB također pomoć za takvu situaciju u Bugarskoj i također koju opasnost prepoznajete od takve situacije s obzirom da još svi elementi bankovne unije nisu postavljeni. Mi smo svjesni informirani o sustava e, i u Bugarskoj. Što se tiče mogućnosti da se e, pridružite, postoji mogućnost za zemlje koje nemaju euro kao valutu da uđu u jedinstveni nadzorni e, mehanizam e, jedna od mogućnosti je da se podnese e, molba pet mjeseci prije nego li zemlja želi ući u SSM. Za sada, koliko ja znam, nismo zaprimili bugarski zahtjev u tom smislu. E, naravno, ako želite, mi možemo odgovoriti na neka pitanja i spremni smo bugarskim kolegama pomoći ako oni nas to zatraže. Mislim da za sada nije podnesen takav zahtjev, što ne znači da nije došlo do kontakata s, naš, s nekim od mojih kolega, jer se redovito susrećemo s bugarskim kolegama na različitim međunarodnim forumima kao i u Europskoj e, e, bankovnom tijelu. E, hvala lijepa sada, Annelize Dodds. Hvala na svim komentarima. Zanimaju me izazovi koji ste, eh, se suočili prilikom eh, testova otpornosti i htjela bih zapravo analizirati tri scenarija e, jer eh, kada se gledaju te analize, gledaju se isključivo E, situacije vezane za kreditiranje koje banke rade i zajmove koje daju i kao rezultat toga e, možda se neke e, loši zajmovi tu nisu vidjeli. Isto tako zanima me za vrijeme samih revizije i analize što ste poduzeli, a treće što se tiče o e, direktivi o tržištima, niste u potpunosti mogli e, e, rezultate analize objaviti. ne znači to da će Europska središnja banka zapravo imati veliko diskrecijno pravo kojem će odrediti što će objelodaniti, a što neće. Jeste li uvjereni po pitanju učinkovitosti tog e, procesa da ste mogli cjelovito procijeniti rizik? Jasno mi je ono što ste vi rekli da se baš svaki rizik je mogao procijeniti, ali imate li ipak osjećaj da ste to mogli napraviti na najcjelovitiji mogući način? Radilo se o analizi za svaku banku jednog postotka bilance od otprilike 60%, dakle bankovnih računa, što je značajan dio aktive koji se analizirao. Er, trebalo eh, se eh, zapravo to upotrijebiti kao polazište za testove otpornosti i uključiti sve elemente. Zapravo sve skupa je bilo vrlo složeno i teško. Mnogi stručnjaci iz uprave koje se bavi financijskom stabilnošću radili su na izradi tog modela. Započeli smo s testovima otpornosti koje idu od do prema gore i koristili podatke koje su nam dale banke. Nakon toga smo to iskoristili djelomično u procjeni kvalitete, ali ne cjelokupno. Da bih na kraju radili na e, rezultatima onoga što smo uočili i iskoristili smo to kako bismo izmijenili određene parametre i kako bismo na osnovi toga e, pokušali analizirati i ono što do nismo uspjeli uočiti. Mislim da je taj e, zadnji dio zapravo dao e, vrlo dobre rezultate. U nekim bankama su e, procjene analize aktive bile puno bolje nego li u drugima. Za nekoliko tjedana imat ćemo mogućnosti da odemo u inspekciju banaka i isto tako da bismo tada analizirali preostalih 60%, a 40% aktive, e, one koje nismo ka ranije napravili. Međutim, nećemo to napraviti u baš svakoj banci, već s onima koji imaju najznačajnije e, elemente koje su se pojavile prilikom naše analize aktive. E, ne možemo angažirati baš sve kadrove na to, ali mislim da smo obavili dobar posao i metodologije koju smo koristili je e, moram reći dala dobre rezultate iako sam ja u, početku sumnjala malo u tu e, analizu što se tiče analiza tržišta, dakle, e, to nije sasvim e, različito od same inspekcije banaka na licu mjesta. Postoje različiti dijelovi cjelovite procjene. S jedne strane možete gledati greške u knjigovodstvu sa slučaj do njih dođe, treba o tome odmah obavijestiti tržište, jer e, loše voženje knjiga ozbiljan je problem. I tu e, tržište treba odmah informirati. Postoji jedan drugi dio koji se odnosi na bonitete. E, to se radi o pokrivanju određenih gubitaka. Dakle, e, to su bonitetne odredbe. Ako dakle postoje problemi, treba to objaviti na tržištu. E, međutim, tu ipak imate veću, veći manerski prostor nego kad se radi o knjigovodstvu. Što se pak tiče testova otpornosti, tu se procjenjuje može li banka podnijeti i e, problem na tržištu. Ne radi se o stvarnosti, već o scenariju za slučaj vrlo loše situacije. I tu još imate veću manevarski prostor prilikom analize. Radili smo na sljedeći način. E, prvi rezultati su bili djelomični rezultati, oni su bili privremene prirode, sve dok se nije u potpunosti provela analiza cjelokupne aktive. A e, poslije banke same odlučuju, one procjenjuju je li u interesu tržišta da objave rezultate ili ne, mi ih na to ne možemo prisiliti. E, oni koji upravljaju bankama donose tu odluku. Moram reći da ono što se odnosilo na direktivu o zloporabi tržišta, da je to e, dobro odrađeno. Hvala vam lijepa, ovo je bilo e, vrlo e, dobro i u prikladnom trenutku upriličeno saslušanje. Želimo vam e, se zahvaliti i želimo vam puno uspjeha u e, onom dijelu vašeg rada koji počinje sutra. Hvala vam na dobro obavljenu poslu i hvala vam također da ste naglasili da postoji naravno mogućnost e, za poboljšanje. Dakle, sve najbolje u vašem novom zadatku koje će mm, početi sutra. Ponovno ćemo se vidjeti, dakle, u prvom dijelu 2015. godine, do naših redovitih saslušanja. Okay, now we next point. Uh, uh, Hvala, možemo sada preći na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o raspravi Dakle, sljedeća točka dnevnog reda je konzultiranje parlamenta prilikom prikupljanja statističkih podataka Europske središnje banke. Izvjestitelj je e, ujedno i predsjedavajući, pa ću ja dakle dati samom sebi riječ. Govorit ću kratko jer sam e, vam predloženi amandman već i objasnio. Dakle, radi se o prijedlogu Europske središnje banke o izmjeni i dopuni propisa koji se odnose na prikupljanje podataka Europske središnje banke. Dakle, sve to je slijed stupanja snagu jedinstvenog nadzornog mehanizma. Mi e, znamo da je žurno treba usvojiti tu uredbu s obzirom da e, od sutra počinje se s novim zadatkom u Europskoj središnjoj banci. Dakle, e, sada nadzorni odbor počinje s bonitetnim nadzorom. Osim toga, e, moći će u okviru europskog sustava središnjih banaka i tijela nadležnih za financijsku nadzor e, razmjenjivati podatke. Ja zapravo imam dva amandmana koja su usmjerena na nove nadležnosti. Prva ograničava nove ovlasti da e, prenosi dakle nove podatke Europskoj središnjoj banci, a ne Europskom e, TRB-u. A e, isto tako tražimo da potpunu zaštitu informacija Amandman prvi dakle uzima u obzir da je ESM međuvladino tijelo, međudržavno tijelo, prema tome državne članice moraju eh, štititi podatke u okviru ESM-a. Većina zaprimljenih amandmana mora se sagledati eh, u okviru proširenja samih konzultacija u skladu sa SM-om, a e, ne znam hoće li se i odbor složiti sa mnom. E, većina mojih komentara E, treba dakle se odnositi na tri amandmana gospodina Balca, amandmane treći, šesti i osmi, Što se tiče pak petog amandmana uključivanja odgovarajućih odredbi o pokrivanju tržišta vezano za prikupljanje podataka, E, tu bih htio znati mislite li da je potrebno dodati ova pojašnjenja u tekst. Još me zanima vezano za amandman šesti ovo pitanje kanala. To je jednostavno to nešto što za mene nije potpuno jasno. Što se pak tiče amandmana broj 8, u potpunosti se slažem s vašim prijedlogom i činjenicom da se pozivate na načelo proporcionalnosti. Gospodin Fernandez je predložio značajan broj amandmana. Njegovi amandmani uglavnom su usmjereni na naše konzultacije i zapravo moramo vidjeti trebamo li mi e, raditi u tom pogledu ići u tom smjeru. Ako kolege kažu da da, onda mislim da što se amadmana četiri tiče, da objavljivanje javnih mjera nešto što bismo mm, mogli uzeti u obzir. Što se tiče amandmana broj 7, trebam pojašnjenja. Kada se govori o potrebama obuke, amandman 9 bih mogao prihvatiti jer se radi o manjem dodatku. Amandman 10 je puno bogatiji, međutim nemam ništa protiv toga da se zahtjev postavi za sve podatke. Amandman 11. E, usporedba statističkih analiza je e, e, nešto gdje sam zapravo mogu prihvatiti, a što se sljedećeg amandmana tiče, mislim da je on e, vrlo osjetljive prirode. Dakle, to je amandman 12. Amandmani 13. i 14. E, po mom mišljenju nisu nužni. Manipuliranje i krivotvorenje podataka je već pokriveno definiranjem krivih podataka, dakle pogrešnih podataka. Amandmani 15, 16 i 17 govore o većim e, globama, a mislim da nije u našoj pravnoj nadležnosti da e, se e, bavimo onim što stoji u amandmanu 20. 18. amandman mogli bismo prihvatiti po mom mišljenju dok 19. o tome kamo bi trebali ići globe. Ne znam je li to pravno e, zapravo u, ovom, e, u ovoj nadležnosti. Evo, to su moji komentari. Rado ću saslušati vaše i e, uključiti ih u kompromisne amandmane. Kolega Balci, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem u prvom redu na odlično obavljenom poslu. E, biti ću kratak. E, ja apsolutno smatram da povjerljivi e, podaci moraju ostati povjerljivi. Stoga podupirem amandmane izvjestitelja koji su upravo predstavljeni. Međutim, htio bih nešto reći o svom stavu e, prema e, zahtjevnosti e, zahtjeva za prikupljanje podataka. Proporcionalnost je spomenuta ovdje. To je vrlo važna tema. Moramo reći i osigurati da obveza prikupljanja i rještavanja Mm, ne bude ograničena samo na mala i srednja poduzeća. Mm, stoga sam e, e, predao mm, amandman 5 i 6. Ono što smatramo obvezama izvještavanja u sektorima to, to neće prikupljati e, središnja banka. I e, na kraju e, povišenje e, sankcija i novčanih kazni mm, mislim da bi bilo dobro da jednostavno do, stavimo, dodamo jednu nulu na E, svote. E, vrlo je teško ocijeniti ozbiljnost. E, zahvaljujem. Hvala lijepa. Ima li još nekoga? Za ECR? Izvolite. Kej ima riječ. Hvala lijepa. Je, to je ECR. Ne bih imala puno toga dodati ovom što je već rečeno. E, vjerujem da moramo uzagu osigurati da svi e, nadzorni e, organi koriste najbolje i najpouzdanije podatke. Neki amandmani bi trebalo analizirati neki e, amandmani izgledaju jako pedantni. E, ja bih e, međutim molila da amandman 19 da što god odlučimo da je sljedeći izvještaj u skladu sa ovim. Ne bih htjela da novčane kazne idu u nekom suprotnom smjeru. Sljedeći izvještaj stoga mora biti dosljedan i u skladu s ovim. Da, to je točno. Za Koravan Nivenhausen za Alde. Hvala predsjedniče. Biti ću kratka. Općenito prioriteti su da osiguramo povjeljivost podataka i, kao i proporcionalnost e, ne smijemo nametati e, nepotrebe e, zahtjeve na e, izvještajne jedinice. Što se tiče povjerljivosti podataka, smatramo da je to od iznimne važnosti pa podupiremo one amandmane koji jačaju povjerljivost. Što se tiče proporcionalnosti, važno je da osiguramo da su novi zahtjevi proporcionalni e, kako ne bismo previše opterećivali gospodarske subjekte. Što se tiče sankcija, sankcije za nedavanje točnih podataka, te sankcije moraju biti jednostavne i ne previsoke preveliko povišenje sankcija mi se čini pretjeranim. E, onda ćemo imati e, stvaranje diferencirani sustav e, sankcija. Mislim da to nije potrebno. Ne vidim dodanu vrijednost u tome. To je sve što sam željela reći. Hvala. Hvala lijepa. Sada za Gue. Mariza Matijas nije ovdje. Nema govornika za Gue. Stren? Nema komentara. Od zelenih? Jonas? Želio si uzeti riječ? Mislim da je to bila kratka rasprava, ali vrlo jasna. E, e, hvala vam na potpori koju ste mi dali kao izvjestitelju. Trebamo ovo jačati povjerljivost podataka. E, slažem se s Kate, to sam već rekao da bismo o destinaciji kamo će se uplaćivati sankcije, to bismo morali e, obraditi u sljedećem izvještaju. općenito mislim da, da je tendencija da eh, jeste da ne proširimo previše opsek eh, amandmana. Eh, shvaćam ono što je rekao gospodin Balc što se tiče proporcionalnosti. Moja sumnja o amandmanu broj pet i dodanoj vrijednosti, ali ako smatrate da je to potrebno, možemo to uzeti u obzir šest možemo još e, voditi raspravu. Općenito govoreći, mislim da ovdje sada postoji slaganje o smjeru kojim trebamo ići. Možemo, ako je potrebno, e, pristati na određeni kompromis. A sada Glasanje će biti 11. studenog zajedno sa drugim dvojnim izvještajem. E, ovlasti za izračanje sankcija. Dajem riječ e, izvjestiteljici Kay Swinburne. Hvala vam svima na amandmanima. Imamo samo 25 amandmana. Ja ću proći kroz te amandmane. E, mislim da se tu uglavnom slažemo. E, e, ima nekoliko iznimaka. Najkontroverzniji su amandmani 15 do 18 objavljivanje sankcija. ESB je e, na početku rekla da e, se može odreći o objavljivanja e, osim ali usprkos tome imamo slaganje svih klubova zastupnika da prvo bi prijedlog da je previše diskrecije ESB-u. Tu se slažemo, čak ako se ESB ne slaže s nama. Znam sa, iz iskustva sa odredbama o zlouporabi e, tržišta. Ako objavljivanje e, sankcija e, može negativno utjecati na tržište, tu trebamo odgodu. Kako dugo treba ta odgoda trajati? to mora biti najdulje vrijeme e, ili će to biti najdulje vrijeme koje si ESB može dozvoliti ili e, nešto drugo. Molim da mi dostavite svoja mišljenja pa ćemo onda znati da li su tri godine predugo razdoblje ili ćemo e, ići ili iznad toga ili ispod toga. Čak i ako dozvolimo to odgodu objavljivanja, Moram, moramo se e, dogovoriti sa e, predsjedništvom ovog odbora e, zašto se to dogodilo, zašto se odgađa objavljivanje. Neke od klubova zastupnika su rekli da odgode uopće ne smije biti. prema tome imamo raspod od nula do pet godina. Nije mi sasvim jasno kako stoje u, u toj stvari Alde i e, Pučani. E, predlažem kompromis koji ćemo e, do kojeg ćemo doći nakon današnje rasprave. A, a ako ne dođe do slaganja, onda možemo iskoristiti vrijeme e, sljedećih nekoliko dana u pisanim mišljenjima. Gospodin Gigold je rekao e, da to treba biti u skladu sa formulacijom SSM-a. Mislim da se u tome slažemo. Što se tiče transparentnosti e, postupka, također se slažem s e, načelom moramo imati transparentnost e, postupka koji se koristi što se tiče odgode. To ne smije biti ad hoc, tu moramo imati sustav za odlučivanje kada je dozvoljena odgoda. To mora biti transparentno i predvidivo za sve koji su uključeni. Važno je da, da ASB u damo okvir za djelovanje koji je bez prijekoran i koji e, može e, izdržati test vremena kao i priziv. Moramo e, razjasniti amandman 8 i 23 gospodina Gigolda. Mislim da su jednaki. Moramo osigurati da su formulacije dobre e, ili pravno dopustive. Moramo prenijeti poruku koju želimo. E, tu ćemo imati usmeni amandman kako bi to bilo prihvatljivo za sve individualni amandmani sadi. E, najteži su mi najproblematičniji gospodin Fernandez 19 i 20 to je pitanje Kamo će ići prihod od sankcija? E, molim komentare. Možete li mi dati e, neku sliku kamo će to ići i, hoće li to ići u SB za financiranje istrage i izvršavanje e, dužnosti sankcioniranja. Tu trebamo imati transparentnost, e, način trošenja sankcija, kazni. E, na, to ne smije biti e, zapravo izvor sredstava za SB. Ne znam je li to pravno dopustivo. Kakvu pravnu osnovu imamo za to? A što misle drugi klubovi zastupnika o tome. E, što, kako ESB e može primjenjivati ove kazne? Da li, da li će to ići možda u fond za sanaciju banaka? 25.13. i međunarodna suradnja u kaznama kao što vidimo sa mnogim skandalima oni su prekogranični financijski kriminal ne poznaje granice e, stoga e, e, nadzorni organi moraju surađivati kako bi funkcionirali na koherentan način amandman broj 11 Nediskriminacija, naravno ne smijemo imati diskriminaciju unutar sustava e, odredbe SSM e, moraju biti uzete u obzir. Sada se malo mučim s tim. Tekst kako stoji nije baš u skladu sa SSM-om. Stoga moramo to malo e, pregledati da li to ima dobru pravnu osnovu. E, to mora biti u skladu sa SSM-om. Nadam se da ćemo to nekako obaviti. E, amandmani 14. Gospodin Berger. Malo me brine da E, ovo, moje shvaćanje bankovne unije i SSM-a e, e, SB preuzima tu odgovornost. Možemo i o tome ovdje raspraviti da vidimo da li nacionalne vlasti su odgovorne ili je odgovorna Europska središnja banka za taj sustav sankcioniranja povreda E, imamo neke e, pravne tradicije e, u Europskoj uniji koje zahtijevaju da nacionalne vlasti započnu tu, taj postupak. Mislim da je to u skladu sa problemima koje je vidio gospodin Feber. Moramo vidjeti gdje je ravnoteža između ESBA i nacionalnih vlasti. Nadam se da e, ono što predlažem da učinimo ovaj tjedan, tri kompromisa. E, mislim da se tu slažemo i nadam se da ćemo e, moći izglasiti ovo izvješće sljedećeg utorka jer ne, ne smijemo ometati primjenu ove mjere za sankcioniranje. E, želim čuti vaša mišljenja. Sada dajem riječ izvjestitelju e, u sjenu, sjeni Markusu Ferberu. Hvala lijepa ako pogledamo amandmane, onda se koncentrirao na tri područja tema e, koja je e, prava mjera transparentnosti, e, naročito objavljivanje kazni. Drugo, kada počinju teći rokovi, kada zastupa zastarijevanje, a treće je nadležnost. O, o, e, tu sam dao i amandman za ta tri područja. Što se tiče transparentnosti, u osnovi je točno da moramo stvoriti transparentnost, ali već sam to prije rekao, kažnjavanje e, e, od strane tržišta i država, dakle nadzor i tržište, ne smijemo imati dvostruko kažnjavanje. Jedna kazna je dovoljna. Tu moramo stoga biti i suzdržani. E, e, samo one sankcije se objavljuje e, kod kojih su već iscrpljeni svi pravni lijekovi E, iskustvo iz prošlosti nam pokazuje da e, se u takvim kaznama onda sankcijama e, podižu prizivi tužbe mm, tu trebamo imati dobar pravni put i dok imamo neku tužbu ili priziv onda se sankcija ne može primijeniti što se tiče zastarjevanje bilo bi dobro da rokovi počnu tek onda e, kad vlasti saznaju za povredu. E, to često traje vrlo dugo dok e, se takove administrativne greške i otkriju. Zato ne smijemo imati prebrzo zastarjevanje. Što se tiče ovlasti, da li je to ESB ili ne. To je pravna stvar. To je opravdano samo ako to ide premo, preko nacionalnih organa. Želim nam svima um, da to dobro riješimo. To je vrlo važno za eurozonu. Stoga predlažem da kod banaka E, koje su SSM-u da e, surađuju, e, da nacionalne banke suradnjem, u suradnji sa ESB-om. To koji puta nije opravdano ili provedivo. To je stoga jako važna točka. Nadam se da ću sada moći odgovoriti na vaša pitanja. Eh, ne znam koliko je godina eh, razumno, ne znam što bi bilo tu pametno učiniti. Ne možemo imati eh, jednu aritmetičku ili geometrijsku mjeru ili mjerilo. Čekam najpametniji prijedlog, ali moramo se naravno svi složiti. To će pokazati glasanje. Nadam se da sam time obradio najvažnije točke. Naravno, pučani su uvijek za, i za bilateralne dogovore. Kostas Mavridis u ime SED, izvjestitelj u Sjeni. Kada je riječ o nacrtu izvješća izvjestitelja, imam dva kratka komentara. Dakle, u vezi sa amandmanom 9 svi smo se složili da prioritet e, treba dati transparentnosti, ali uvijek postoje izuzeća. I svi smo se složili da je tu obrazloženje dovoljno, no treba se pobrinuti također da sve banke uživaju jednaki tretman bez obzira na veličinu i to treba jasno izreći. Drugo. Amandman 11. koji se odnosi na ovu kontroverzu u tekstu o komparativnim prednostima koje promiču pravično tržišno natjecanje. Zapravo ja e, tu namjeravam izneti jedan usmeni amandman koji bi izdvojio ovaj dio teksta u drugu rečenicu koja bi bila onda izdvojena od članka osmog. Amandman šest. Pa, kad bih trebao birati, formulacija o odbacivanju odluke da se pokrene postupak zbog kršenja. Dakle, ja bih ipak htio da tako ostane, a to iz sljedećeg razloga, odnosno to ograničava bilo kakav subjektivan pristup ako to usporedim sa formulacijom e, koju sam, koju sam vidio u nekim drugim amandmanima. Ne znam jesam li jasna? Does that maybe? Yes, yes. Okay. That's about it. Mislim da možemo porazgovarati kasnije o tome, to bi bilo to. Kora i hvala. Naravno, najvažnije teme su razuman vremenski okvir za objavu sankcija kako bi dali jasne informacije financijskim institucijama i tržištima koje su u sklopu nadzora, ali isto tako i e, na donošenja odluka o sankcijama i globama. Trebamo biti sigurni da su one razumljive, transparentne, jasne i da se pravovremeno zaključe. Želim zahvaliti izvjestitelju, odnosno izvjestiteljici u Sjeni na njezinom radu. Kada je riječ o objavi odlukama o sankcijama, ESB treba objavljivati takve odluke, no Središnja banka mora imati diskrecijsku moć odlučiti da to ne objavi sve dok odluka nije pravomoćna i sve dok e, sve pravne mogućnosti nisu iscrpljene. E, kada je riječ o izračunu povremenih e, plaćanja, odnosno raznih e, raznih kazni. Dakle, s obzirom na to svakodnevno plaćanja nisu razuman pristup kada je riječ o vremenskom e, okviru za postupke. Općenito mi bismo se htjeli držati tradicionalnog tumačenja zastare kako bismo dali jasniju situaciju financijskim institucijama, odnosno odluka o sankcijama treba se donijeti unutar razumnog roka, naročito recimo e, pet godina nakon e, prekršaja i prekid, odnosno skraćivanje se treba obrazložiti na e, dobro utemeljen način, dakle da pojasnim stvari, mislim da možemo podržati sve amandmane koji su uloženi, koje je uložio gospodin e, Ferber i koje, je uložio gospodin Bals, ali to već znate. Hvala. Thank you. Now, Hvala. Ispričavam se, nisam e, čula ostatak rasprave. Ja nisam izvjestiteljica u Sjeni u MGU-a, e, to je Miguel Vegaš. No, e, svejedno želim iznijeti nekoliko općenitih komentara, zato jer mislim da je to važno. Znam da se vrlo često tu na konkretne aktivnosti, ali mislim da bi trebali dati jednu obsežniju ocjenu monetarne politike i načina na koji je to SB primijenila. I tu želim izraziti dvije zabrinutosti, odnosno trebamo dati jednu globalnu ocjenu monetarne politike i njezine učinkovitosti, jer inače nećemo zapravo nikamo stići rezultati će i dalje biti isti. Koliko god e, se najavljivalo pozitivne rezultate, zapravo je monetarna politika donijela i neke negativne aspekte. Bankama je dan novac po niskoj cijeni i to u velikim količinama, ali to ne dolaze do stvarne, do realne ekonomije. Dakle, mi dalje imamo neprihvatljivu potražnju i ako nastavimo sa takvom ekspanzionističkom monetarnom politikom koja međutim ne ubacuje sredstva u realnu ekonomiju, imat ćemo banke koje su krcate novaca i onda će one s time špekulirati. Dakle, provodit će špekulativnu politiku. O tome treba razgovarati i to su pitanja koje su međusobno usko povezana. U jednoj situaciji gdje govorimo o SB-u moramo govoriti također i o tome i trebamo iznijeti konkretne prijedloge, odnosno reći koliko je potreban jedan policy mix. Dakle, ako budemo samo se držali smjernica koje smo zacrtali do sada, ne znam kako ćemo moći pozitivno ovdje djelovati. Dosadašnja monetarna politika je bila promašaj ako imamo na umu određene ciljeve. Da, li? to nije isto, to nije ono što... To nije točno. Ne, ispričavam se, e, <laughs> ja sam mislila da govorimo o izvješću o Europskoj središnjoj banci. Evo, već sam uzela riječ po tom pitanju, malo sam e, se istrčala, ali eto, onda neću kasnije uzeti riječ. A o vašem izvješću nemam e, mnogo da reći, evo ispričavam se što sam pogriješila. Dobro, uzimamo na znanje vaše komentare. Želite li još nešto reći o ovoj točki dnevnog reda ili možemo prijeći na sljedećeg govornika? Dobro, Sven Gigold. Uh, e, sad mi je lakše. Mislio sam da smo prešli na opću kritiku kapitalizma sa stajališta Guaja, ali to možemo učiniti drugom prilikom. Kada je riječ o izvješću, slažemo se s onime što je učinio izvjestitelj i također sa većinom amandmana. E, jedino o amandmanu 1 i 3K pitamo se je li to kompatibilno sa e, načelom e, zajedničkog tržišta. Dakle, mislim da ne bismo trebali odstupati u određenih načela u okviru SSM-a. Dakle, mislim da treba se pobrinuti da ovo izvješće bude u potpunosti u skladu sa onime što se primjenjuje na jedinstveno tržište. Nama se čini da to možda nije tako i to bismo možda trebali preispitati, no bez obzira na to imamo slična stajališta. Također, zamijetili smo da imamo slične ideje u vezi s amandmanom 18. E, kada je riječ o razdoblju istaka, zapravo Nadzor e, smatramo da će biti složeniji od e, sankcija koje će se nametati kao posljedica monetarne politike i zbog toga smatramo da je potpuno opravdano da se razdoblje istoka produlji. S druge strane, način izračuna dnevnih kazni koje predlaže ESB u usporedbi sa mm, paušalnim cijenama čini, e, paušalnim kaznama čini mi se da je dosta složeniji. Dakle, sadašnji pristup je e, jedna sedamstotridesetina od e, ove dnevne cijene, ali sa monetarne strane je to jedna pedesetina. Dakle, pitam se zašto nemamo neki jednostavniji način izračuna. Kada je riječ o amandmanima kolega, ja e, razumijem što Markus, želi reći, odnosno da se sankcije ne bi trebale objavljivati prije nego što ste dobili priliku da ih pravno osporite u sudskom postupku. Ja se slažem s time, ne, mora, ne trebate objavljivati sankciju dok niste sigurni da je ona opravdana, a čak i SB može pogriješiti. Dakle, mi razumijemo mm, osnovnu logiku za amandmana 17 Markusa Ferbera, no ako namećemo ograničenje E, roku za objavu, onda trebamo također se osigurati da se ne izbjegne uopće objavljivanje jedne sankcije, jer to je protivno glavnom načelu um, europskog prava, a to je da sankcije treba objavljivati. Dakle, možda trebamo naći neku formulaciju koja će očuvati ovu osnovnu ideju, ali neće dovesti na pomisao da zbog ovog isteka razdoblja se sankcije neće objavljivati jer u tom slučaju ako idete na sud možete izbjeći publikaciju odnosno objavljivanje kao tako, a mislim da to Markus Ferber nije htio reći. I to osim toga ne bi bilo niti u skladu sa europskim pravom. Evo, to su moja razmišljenja o tome, no mislim da možemo iznaći kompromis s time u svezi i zapravo ovdje ne predvodimo rat protiv monetarne politike ili kapitalizma. Borhar Palc, čini mi se da je tražio riječ. E, vrlo kratko. Htio sam još jednom sa smog stajališta e, reći da je važno da čekamo objavljivanjem e, dok nisu iscrpljena sva pravna sredstva, ako se ne vidi nikakva druga mogućnost. Jedna mi je točka vrlo važna. E, to je e, obzir na međunarodni razvoj. Recimo u posljednjih nekoliko mjeseci u SAD-u imamo neke primjere, e, to su zastrašujući primjeri. E, moramo svi se više založiti za daljnju suradnju kod e, izrezacanja sankcija na globalnoj razini. Moramo apelirati na sve da idemo u tom smjeru. Mora biti također e, jasno da onaj koji je nepoštano djelovao mora biti i kažnjen. E, dakle, mora platiti ceh. E, ali ne možemo protiv poduzeća sestara imati takove drastične sankcije da ne možemo više govoriti u, o konkurentnosti. Mnoge izrečene sankcije u nedavnoj e, prošlosti su iskrivile konkurentnost. I stoga bi bilo dobro da e, uskladimo politiku sankcija na globalnoj razini. Ja bih htio zahvaliti izvjestiteljici u Sjeni na njenom radu. E, prijedlozi i e, amandmani su također vrlo dobri i ja ih podupirem. Hvala, molim samo kratko je već kasnimo. Da, samo kratko. Pa čuli smo predsjednicu nadzornog odbora Europske središnje banke koja je istaknula potrebu da se europeiziraju bankovna tržišta i da se osiguramo da iza toga stoje europske banke. To je cilj koji svi dijelimo, međutim on podrazumijeva i određene rizike, a također i Fond za sanaciju banaka koji će imati dovoljno sredstava barem u prijelaznom razdoblju, međutim nedostaje osiguranje šednjih pologa. Ovaj odbor je u prethodnom sazivu bio vrlo borben i tražio je da se povećaju sredstva u Fondu za sanaciju banaka u odnosu na prijedloge Europskog vijeća a s tim ciljem da se poboljša funkcioniranje bankovne unije i također da se ojačaju kapaciteti nadzora i preživljavanja bankovne unije. Dakle, mm, Smatrali smo potrebnim i uvođenje sankcija ova uredba i ova prethodna, barem u prijelaznom razdoblju dok se ne stavi na raspolaganje potrebna sredstva, će mm, pomoći fondu za sanaciju banaka i također potpomognuti e, kredibilitet Unije. Sankcije za narušavanje tržišnog natjecanja odlaze u europski proračun. U drugim teritorijama hmm, sankcije e, zaprema Europska središnja banka a mislim da bi u tom e, slučaju bilo korisno da se prihodi od eventualnih e, sankcija zapravo uplate u fond za sanaciju banaka. Hvala. Izvjestiteljica e, Hvala. Ja ću se sastati sa izvjestiteljima u Sjeni i vidjeti možemo li iznaći kompromis u vezi sa e, rokovima. Inače, je sve jasno i mislim da nema previše razlika. Dakle, predlažem da e, se iznađu pisani kompromisi unutar sljedećih 24 sata i također ćemo pregledati razne jezične verzije, vidjet da su međusobno u skladu i e, da su u skladu sa različitim E, zakonodavnim aktima, a to također treba biti u skladu i sa SSM-om, sa e, mehanizmom za sanaciju i također i sa odredbama o, o tržišta. Dakle, trebamo biti potpuno dosljedni, no uz pomoć tajništa mislim da ćemo <laughs> uspjeti to uskladiti u sljedeća 24 sata. Evo i vidimo se idućeg utorka. Nadam se da će i sljedeća moja izvješća biti ovako jednostavna kao, što se ovo činilo. Hvala Kej. Možemo sada prijeći na, a ne, ispričavam se, sjećaju mi me da ćemo glasovanje imati 11. studenog zajedno sa drugim izvješćem o prikupljanju statističkih podataka. Now the next report, the next uh, item in the agenda. Prelazimo sada na u točku dnevnog reda, a to je godišnje izvješće o Europskoj središnjoj banci, odnosno Europskoj središnjoj banci 2013. godine. Izvjestitelj je kolega Zabal. Hvala lijepa. Moramo ovaj e, izvješće staviti u svoj pravi kontekst. Radi se o izvješću Europske središnje banke za 2013. godinu, iako smo sada već gotovo na kraju 2014. godine, a 2014. E, godine dogodilo se mnogo bitnih stvari u Europskoj središnjoj banci. Mnoge važne mjere su najavljene. U 2013. godine usprkos padu BDP-a za 0,4% i visoke nezaposlenosti, ipak smo nazirali svjetlo na kraju tunela, dakle nazirao se oporavak. 2014. godine to se ojačalo. Usprkos novim izazovima ipak postoje pokazatelji da e, se pomalo izlazi iz recesije. Gospodarstvo nije na razini na kojoj smo htjeli da bude, međutim ipak pomalo izlazi iz recesije. I možda ćemo imati rast od 1,2%. 2013. godine e, inflacija je bila vrlo daleko od one koju je Europska središnja banka željela. E, bila je od 0,3%, oni su htjeli 2%. E, u rujnu ove godine palo se na 0,3% inflacije, što je čak puno manje od onoga što stoji u temeljnim ugovorima Europske unije. Osim toga što se kredita tiče, 2013. godine rezultati su bili negativni. Godišnja stopa za 2013. godinu je što se tiče dodjeljen zajmova iznosila 2,4%. Danas poslje podne Čuli smo predsjednicu nadzornog mehanizma koja je govorila o tome da će fragmentiranje tržišta se i dalje nastaviti dok će krediti za privatni sektor stagnirati. Postoje naznake da će u nekim državama članicama, naročito u onima na periferiji, razine biti negativnije, dok će u nekim e, zemljama u kojima je situacija bolja, e, te razine biti prihvatljivije, ali pokušat će se pomalo smanjiti taj jaz. 2013. godine mogle su se donijeti neke bolje mjere po pitanju fragmentiranja financijskih tržišta. Čini nam se da je 2013. godine mnogo toga više e, moglo biti napravljeno e, u odnosu na fragmentiranje financijskih tržišta. Ipak, Europska i središnja banka brzo reagirala što je urodilo manjom količinom stresa u eurozoni i stabiliziralo se povjerenje u jedinstvenu valutu. Došlo je do smanjenja kamata u državama članicama. Smanjila se količina novca koja se trebala platiti e, na kamate za isplatu dugova. E, no, oporavak gospodarstva i otvaranje radnih mjesta je nešto e, gdje za sada ovakva monetarna politika neće moći to učiniti. Potrebno je da sve zemlje članice, naročito one velike, više na tome rade u okviru vlastite monetarne politike. Europske institucije moraju se također više u to uključiti. Ne smijemo zavaravati građane, ne smijemo ukazivati na to da će samo monetarna politika biti ta koja će omogućiti e, ekonomski rast i otvaranje radnih mjesta. Ne, za to je potrebno da se djeluje zajednički na više planova. ECB je u lipnju ove godine najavio ciljeve e, kojim e, bi se platna bilanca povećala za jednu milijardu. Tu su važne mjere i radi se o mnogo više nego li što je ostvareno 2012. godine. Međutim, državama članicama zapravo na taj način države članice kupuju vrijeme. I treba će učiniti mnogo više toga i treba će se ostvariti i politička integracija. Činjenica jest da strukturne probleme država članice ne može rješavati Europska centralna banka. To moraju učiniti same države članice u suradnji sa europskim ustanovama. One moraju stvoriti temelje koji će biti dovoljno solidni da će se u eurozoni ostvariti gospodarski rast i otvoriti radna mjesta. Dakle, monetarna politika nije dovoljna kako bi se povećala potražnja Međutim, mjere će dati kako državama članicama, tako i europskim ustanovama mogućnost za fiskalnu konsolidaciju i za provedbu reformi koje bi trebali uroditi gospodarskim rastom i otvaranjem radnih mjesta. Podsjećam vas na činjenicu da Europska središnja banka neovisna po pitanju monetarne politike. To stoji u temeljnim ugovorima Europske unije. Htio bih također naznačiti činjenicu da e, ima više bankovnih stupova. I čuli smo da će od 4. studenog Europska središnja banka postati jedinstveni nadzornik u e, eurozoni. To je značajan korak naprijed u našim politikama. To bi trebalo omogućiti financijsku stabilnost. Zaključno mogu reći da je vrlo važno da e, taj novi nadzorni mehanizam mora e, demokratski polagati račune pred Europskim parlamentom. Evo, to su najbitnije crte mog izvješća, ali naravno otvoren sam za svačija mišljenja, naročito e, u sjeni. Dajem sada riječ izvjestiteljima u sjeni. Molim e, da izvjestelji u sjeni ne govore više od dvije ili tri minute, jer e, kasnimo. Najprije Renato Soro u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata. Hvala predsjedniče. Pa zapravo nismo se još sastali. Nadam se da ćemo to učiniti već e, ovog tjedna, pa ću vam moći reći moj stav na sljedećem sastanku. E, Marijas Enotis u ime ECR-a. E Hvala. Htio bih e, se zahvaliti izvjestitelju na ovom tekstu. Radi se o izvješću koji se odnosi na izvješće Europske središnje banke, dugo preko 300 stranica. Sve o čemu se govori, primjerice negativne stope rasta proteklih godina, E, morali bismo govoriti o rastu koji će omogućiti da se otvore nova radna mjesta, ne samo o brojkama. Morali bi govoriti o mjerama koje će podstaći stvaranje radnih mjesta, a nezaposlenost je sada došla u neke grozne e, E, nerazmjere naročito u zemljama juga i nezaposlenost mladih e, od, koja ide od 25% e, do 9% u Austriji. drugo pitanje je pitanje likvidnosti. Jasno je da banke primaju likvidnost preko jedno 1600 milijardi. Međutim, taj se novac na kraju ipak ne nađe na tržištu. Postoji još jedno važno pitanje o kojem je izvijesti vrlo ispravno govorio. Europska središnja banka u skladu s člankom 126. temeljnih ugovora ne može financirati države. Međutim, to ne znači da ne može ništa financirati. 2013. godine ako proučavamo e, podatke, vidimo da je Europska središnja banka je zaradila 1,400 e, milijardi. Dakle, dobila je taj novac od obveznica zemalja juga i tu je 960 milijuna zaračeno, naročito u ime grčkih vrednostnih papira. Tako se situacija više ne može nastaviti, jer e, se e, ti e, vrijednosti papiri prodaju sa 40 posto popusta, a onda se od Grka traže da plati punu cijenu. Razlika između te dvije svote predstavlja, po mom mišljenju, čistu špekulaciju. Središnja banka ne može raditi na taj način. Pručavamo li, dakle, brojke Središnje banke na stranici 200. izvješća, a na stranici 100. izvješća stoji da postoji 180 milijuna eura u vrijednostnim papirima koji su stavljeni na sekundarna tržišta. Situacija je vrlo jednostavna. Europska središnja banka ponovno je dobila onu svotu koja je iskoristila da bi pomogla zemljama koje su zaista bili u poteškoćama i tu su postigli niskim kamanama. Ne može e, Europska središnja banka na ovakav pretjerani način ostvarivati profit. Europska središnja banka nam kaže da ćemo sljedeće godine da će doći do e, zarade, do profita. Međutim, ako Grčka danas želi kupiti a obveznice Europske središnje banke mora se zadušiti, a e, onda će možda sljedeće godine e, dobiti profit iz toga. A Europska središnja banka tako postupa ne samo sa Grčkom, već i s drugim zemljama. Morali bismo razmisliti na koji način se može izmijeniti uloga središnje banke moralo bi dopustiti državama članicama da malo odahnu, međutim e, ti e, sve što države trebaju plaćati treba biti po e, odgovarajućim cijenama, a ne na način na koji su koji se to ostvaruje i ne na način gdje Europska središnja banka ostvaruje profit i kupuje po nižim cijenama. Hvala, nema nikog ime Alde, prelazimo sada na e, GUE. Evo, govorit ću jako, jako brzo, već e, puno toga rekla. Htjela bih se jednostavno ispričati tajništvu. Nisam obavijestila tajništvo da nisam mogla sudjelovati u ovoj raspravi. Iz tog se razloga ispričavam tajništu. Što se tiče svih obeti, svih općenitih stvari, Pablo je već rekao najbitnije stvari. Ja nisam ovdje izvjestiteljica Sjeni guje za ovo izvješće. Ne mogu reći da se u potpunosti slažemo s mnogim od ovih e, iskaza, jer se mi ne slažemo s monetarnom politikom Europske središnje banke, ali monetarnu politiku moramo procjenjivati u cjelovitosti prednosti kao i nedostatke koje je izazvala ovakva monetarna politika. Mogli bismo također napraviti i preporuke. Trebali bismo iznad svega intervenirati na razini raznovrsnosti politika. Bez njih monetarna politika neće biti učinkovita. Iznad svega neće nam omogućiti da izađemo iz krize. I radit će se samo o politici mjere štednje i to mjera štednje koji zapravo ubijaju rast. Još jedna stvar o kojoj je Pablo govorio. Previše ekspansionistička monetarna politika nije rješenje. Zašto? Jer novac ne stiže u realnu ekonomiju. Zbog nedostatka gotovine nema likvidnosti. Ako treba novac ubrizgati u realnu ekonomiju, što radimo ništa jer banke novac imaju, ali ga ne ubrizgavaju u ekonomiju. Oni ga jednostavno koriste za špekulaciju, čime se inače najrađe bave. Hvala. A sa jedne u ime zelenih. Evo, E, imao bih nekoliko primjedbi. Europska središnja banka je djelovala kasno i loše u posljednjih nekoliko godina. Ne radi se samo o načinu upravljanja. Jednostavno, Europska središnja banka prekasno intervenirala. Postoji još jedna stvar koja se u ovom tekstu ne može pročitati. U ovom času Europska središnja banka ne radi dovoljno u svojoj ulozi upravljanja cijenama. A isto tako morale bi razmisliti o onome što skoro u Jackson Hallu. Dakle, monetarna politika je nešto što moraju pratiti različite mjere usmjerene tržištu. To je upravo ono što je rekla Marisa Matijas. Moram reći da je superaltrozi nešto što bi se moralo bolje definirati. Na, intervenirali su nako e, problema u Velikoj Britaniji. I Mislim da se moramo zapravo usmjeriti na ono što Europska središnja banka i drugi nisu napravili. Osim toga, zašto naša središnja banka nije djelovala na više ekspansionistički način kao što su to napravile druge središnje banke u svijetu? Mm, problem smo imali s našim blagajnama i bilo je puno kašnjenja Europska centralna banka je e, rekla da će ona biti onaj konačni davatelj kredita, međutim izgubilo se jako puno novaca zato što je Europska središnja banka djelovala prekasno. Američka Federalna e, Reserve je e, ipak polučila jako dobre rezultate. Što je s time da se e, potpore ukidaju? Nismo još u toj fazi. Ne smijemo e, dakle prihvatiti da se potpore ukidaju. To moramo jasno reći. Još neke stvari, na primjer pravna ograničenja vezano za intervenciju Europske središnje banke. Naravno, središnja banka ima neka ograničenja koje su političke prirode i postoje neke aktivnosti koje nisu dio e, europskog zakonodavstva. Međutim, to je problem koji se mora riješiti. moramo e, reći da je obavještavanje o radu i transparentnost Europske središnje banke nedostatna. Europska središnja banka trebala bi obavještavati, odnosno odgovarati na one zahtjeve i pitanje koje postavlja Europski parlament, jer je transparentnost nešto što nije jednosmjerno. Reforma tržišta rada nije u nadležnosti Europske središnje banke, a likvidnosti koje se dodjeljuju e, komercijalnim bankama ne znam je li to nešto gdje Europska središnja banka može intervenirati. E, moram se također pozvati na skandalosno pismo koje je Triša je bio onda uputio za paterove vladi u Španjolskoj. Također moram spomenuti i e, sukobe interesa kada govorimo o neovisnosti banke zaista, ali to bi zahtijevalo e, e, izmjenu temeljnih ugovora. Kolega, evo, nakon sastanka u Strasburu nismo ovaj imali vremena razgovarati drugim kolegama. U svakom slučaju e, i ja bih vam htio dodati e, neka mišljenja o tom izvješću i o e, izvješću o kojoj smo upravo čuli. Drago mi je čuti ono što je rekao izvjestitelj. Naglasio je kako se u potpunosti izmijenila ekonomska situacija E, pokazao da je visoka nezaposlenost u nekim zemljama poslao ključni element, svi se moramo time baviti. Socijalni faktori, razina nezaposlenosti, naročito nezaposlenosti mladi, rast pojedinim zemljama i povećanje siromaštva u nekim zemljama preko 25% obitelji sada živi u relativnom siromaštvu sama monetarna politika nije dovoljna da se situacija izmjeni i da se ponovno Europa pokrene, naročito u nekim državama. Ali ako monetarne politike nisu dovoljne, onda treba naći druge vrste politika. Ne mislim e, da ih moramo tražiti promjene samo u strukturnim reformama nekih zemalja, već i u fiskalnim politikama. Fiskalne politike u nadležnosti su i suverenih država države koje su sada u okviru E, fiskalnog pakta i oni e, one imaju određena ograničenja, ali morale bi ponovno e, ojačati i potaknuti potražnju. Netko mora riješiti situaciju i netko mora potaknuti investicije. S Junkerom smo govorili o tome da treba ponovno pokrenuti ulaganje u Europu. 300 milijardi za sljedećih pet godina, ali začudno Juncker je nedavno u Strasburu rekao da te nove investicije ne smiju pratiti dugovi. Pitam se zaista kako? E, trebamo li privatnike pozvati da naprave ta ulaganja? Mi ne mislimo tako. Mislimo da je zaista bitno da se pokrene i založi za novi program ulaganja koji će omogućiti gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta. E, puno e, se e, bi se toga moglo kupiti različite vrste financijskih e, proizvoda. Europska središnja banka morala bi također pokrenuti i kreirati inventivne politike za ponovna ulaganja. Ne možemo očekivati e, rast kao rezultat strukturnih reformi u pojedinim zemljama. Slažem se s kolegom koji je govorio prije mene i koji je rekao da je 16. točka nacrta mišljenja nešto što me uopće e, ne zadovoljava. Slažem se s onim e, da neke potpore nisu dovoljne, ali ne može se to tek tako e, zanemariti jer će biti potrebno dugo vremena dok Europa ne ostvari ono što je ostvarila Amerika sada sa 4% rasta. Nedavno je e, Bundesbanka objavila državne obveznice na 30 godina. E, što zna sa e, određenom stopom kamata koji će vidjeti da će vrlo malo raste kamate, ali u ovakvoj situaciji investicije, odnosno obaveznice na 32 godine, e, tu bismo trebali nešto napraviti, možda na jedan nekonvencionalan način. O tome sam nešto čuo, odnosno trebalo bi nešto napraviti više od onoga što sam čuo ovih mojih nekoliko prvih mjeseci provedenih u Briselu. Europska središnja banka koja se bavi monetarnom politikom koja treba ograničiti, odnosno stabilizirati razinu cijena, ali morala bi također djelovati u odnosima s drugim zemljama, SAD-om i drugim zemljama s kojima se moraju nositi naša gospodarstva. Mislim da to smanjuje mogućnost rasta u Europi. I na posljedku eurozona koja se odnosi na svega 18 zemalja. Nemamo dakle e, tečajnu stopu. Imamo jednu jedinstvenu tečajnu stopu imamo jednu dakle stopu evo, tečajnu vrijednost eura otprilike 1,25 ili 1,27 e, to je nešto što je za neke države visoko, za druge nisko. Ali nemamo pravila konvergencije koje je ranije postojalo u onom sustavu što je propao 1992. godine. Međutim, to pitanje treba riješiti jer jedina moguća stvar je onda interna devalvacija, što znači da će neke zemlje samo više siromašiti dok će se druge bogatiti. To nas dovodi dakle na to kako dalje definirati zadatke Europske središnje banke i što učiniti s gospodarstvima koje zapravo nisu kompatibilna, a e, moraju zajedno djelovati, a rezultat toga jest siromašenje velikog dijela europskog stanovništva. Htio bih o tome razgovarati s izvjestiteljem i da o tome više razgovaramo u okviru našeg kluba zastupnika i nakon toga ćemo razgovarati s drugima. Hvala Renatu Soru, a sada riječ ima izvjestitelj. Hvala svim kolegama, e, svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Pokušat ću vam odgovoriti Počet ću od kolege socijaliste, kolege Sora. Nitko nije rekao da nedostaju samo reforme vezane za monetarnu politiku za ponovno pokretanje gospodarstva. Postoje i plan ulaganja, vi ste to ispravno rekli, a neke zemlje imaju bolju situaciju, imaju eh, bolju eh, bilancu, one moraju nešto napraviti. Eh, čuli smo to također od e, Europske središnje banke u više navrata u ovom parlamentu. Mariza Matijas je govorila o tom raznovrstnosti politika, taj politički miks koji je vrlo sveobuhvatan kontekst. Puno toga u to ulazi i ja sam to naglasio. Govorite o točkama 15. i 16. gdje se bojite da se neke potpore ukidaju. Ne, mislim da to nije sasvim točno. S druge strane misle dakle da su nekonvencionalne mjere nešto što može postojati zauvijek moramo znati da takve mjere trebaju biti vremenske ograničene. U protivnom bi mogle imati suprotne efekte od onih koji su željeni. Ja također želim reći da Europska središnja banka i, bi napravila veliki rizik ako napusti svoju monetarnu politiku i govorimo o rizicima za slučaj da se monetarna politika napusti. Moramo naći ravnotežu s jedne strane treba, ne smije se prerano povući, a s druge strane treba djelovati na dugi rok. E, kolega iz ECR-a, e, moram mu reći, da makroekonomske pozitivne mjere jesu nužne. O tome se svi slažemo jer oni mogu uroditi otvaranjem radnih mjesta. A u izvješću se kaže u više navrata da dio tog otvaranja radnih mjesta jest rezultat monetarne politike. Međutim, tu se ne čini tako mnogo, naročito ako se na monetarnu politiku gleda izolirano. Što se tiče kolegice Marize Matija, slažem se kada ona kaže da je važno imati različite politike, da je važno e, raditi na svim olim elementima koji mogu uroditi rastom i da to nisu samo monetarne politike. Dakle, našim se izvješćem i to želi naglasiti. Predstavnik zelenih je rekao da je Europska središnja banka intervenirala kasno i loše. Ali nije samo Europska središnja banka djelovala kasno i loše i sve druge banke su postupile na isti način. Kaže da Europska središnja banka ne ispunjava svoj mandat. Činjenica jest da smo jako daleko od onih ciljeva koji postavljaju temeljni ugovori, naročito po pitanju inflacije. Već sam e, vam rekao gdje sumnjam po točki 15 i 16, ako mislite da nisam bio dovoljno jasan, pokušat ću to pojasniti, ali sam u osnovi rekao ono što sam mislio. Ali saslušat ću vas i dalje. Ako želite, možemo se i neformalno sastati, jer zaista htio bih da ovo izvješće ima što veći konsensus u parlamentu. To je jedan od mojih ciljeva. Dakle, Rok za ulaganje avanmana je 11. E, studenog. 8. E, prosinca ćemo razmatrati te amandmane i tog ćemo dana i glasati. Hvala za e, danas je sastanak završen, a počinjemo sutra ujutro i počinjemo glasanjem pa vas molim da svi dođete na vrijeme.